Okay, colleagues, we'll, we'll make a start. Dragi kolege, počet ćemo s radom. Molim vas, sjednite na mjesto. Dopustite najprije e, da vam objasnim nešto u vezi s temperaturom u dvorani. Jako je vruće. Izgleda je u 12 sati bilo 50 stupnjeva. Imamo problema sa e, klimom. Sad je sad se spustilo na 30, tako da će biti malo udobnije i dalje se radi na tome. No, s obzirom da ćemo govoriti o ljudima čiji je život e, jako težak, e, valjda ćemo i mi malo dobiti sukus tih problema s ovom visokom temperaturom. Imamo neke jako važne stvari o kojima trebamo danas raspravljati. Započeli smo s malim kašnjenjima, ali ćemo nastojati e, sustići kašnjenje. Započnimo s točkom prvom usvajanje dnevnog reda. Imali li ikakvih komentara ili prigovora na e, dnevni red? Ne, ukoliko nema najpša hvala. Vi ste također e, zaprimili zapisnik zadnjih sastanaka i sastanka koordinatora. Imate li Ukoliko imate bilo kakvih komentara, bilo da se radi o zapisniku ili o sastanku koordinatora, dojavite to tajništvu do kraja ovog sastanka i suprotnom će se smatrati usvojenim. Imam nekoliko obavijesti. Prva jeste da u srijedu jutro ovog tjedna svi članovi i osoblje su pozvani na sudjelovanje na neformalnom sastanku e, sa krovnom e, organizacijom e, nevladinih organizacija Concord koja se bavi dakle razvojem nevladnog sektora eh, od 10 do 12 sati u parlamentu u dvorani ASP 5G2. Mislim da će vam tajništvo poslati podsjetnik o dakle, tom sastanku sa Concordom. Također će se raspravljati s Envijem i eh, odborom Agri ovog tjedan s bivšim eh, povjerenikom za poljoprivredu Francom Fischerom koji e, će predsjedati dakle, e, sastankom gdje će se raspravljati o baštini za razdoblje 2015. godine. To se održava u Milanu, a tema je hraniti planetu energije za život. Zatim, e, petog studenog imamo sastanak Envija, to će biti istovremeno kad i sastanak Konkorda, a u srijedu. Dakle, treba znati oni koji žele ići na jedan ili na drugi, dakle otiđite ili na zasnak Envija ili na Agri. Danas ćemo se ponajviše usredotočiti na humanitarna pitanja i na raspravu o razvoju nakon 2015. godine. Posjećam vas na tjedna izvješća o humanitarnim pitanjima tu se dostavlja izvješće o tome na koje stvari se usredotočuje pomoć Europske unije, to je jako korisno, tako da vas molim da kažete svom osoblju da e, to drži pomno e, na umu. Također, e, isto tako smo odlučili o dodjeli nagrade Saharov ide ove godine Denisu Mekovegiju, lječniku koji pomaže e, žrtvama silovanja na istoku Demokratske republike Konga. Mnogi od vas koji su bili u prošlom sazivu imali su mogućnost susresti se sa doktorom Mekvegijem i znam da ste podržavali njegov rad, on će dobiti nagradu 26. studenog u Strasburu i 24. studenog eh, na večernjem sastanku, eh, zajedničkom eh, sastanku Deve, Afeta i Droa bit će rasprava s njim. Eto, to je kraj mojih obavijesti. Ne vidim da nitko da itko poslije bilo kakvo pitanje. Ukoliko nema pitanja, prelazimo na petu točku, priopćenje komisije. Ima li komisija ikakvih priopćenja? Ne, nema. Hvala. Točka šesta, vrijeme za pitanja. Nismo zaprimili nikakva pitanja od zastupnika. Podsjećam zastupnike da ukoliko žele postaviti pitanja, može se to napraviti ukoliko to e, dostavite tri radna dana prije sastanka odbora. Dakle, nismo dobili ništa. S tim u vezi, stoga prelazimo na točku sedmu. Točka sedma jest e, rasprava za koju smatram da je velikog značaja. Vidjeli ste neke grozne slike iz Sirije. Ja sam e, sinoć bila užasnuta gledajući e, BBC i tu se vidjelo dakle ubojstva seljana. Nisu prikazane najgroznije scene no, kao što znate, više od 3 milijuna izbjeglica napustilo je Siriju. Imamo veliki broj interno raseljenih osoba. Danas je e, ravnatelj DJ, opće uprave Eko, Klaus Sorenson. Isto tu su e, jako aktivne, predstavnici aktivnih e, organizacija koji pokušavaju pomoći izbjeglicama interno raseljenim osobama. Dakle, tu su Karsten Hansen iz Norveškog vijeća za izbjeglice i Žil Ansul, viš savjetnik e, Međunarodnog odbora Crvenog križa. Prije nekoliko tjedana održali smo raspravu s Kristalinom Georgijevom, bivšom povjerenicom za humanitarna pitanja i govorila je o groznoj situaciji na terenu. Stvari se nisu poboljšale. Želimo sada čuti od naših e, sugovora sugovornika kako se razvija situacija. Europska unija daje svoj doprinos međunarodnom odgovoru, reakciji. Do sada su mobilizirana otprilike 3 milijarde eura za pomoć Siriji, za djelovanje u Siriji. Većina se odnosi na humanitarnu pomoć, ali to je još uvijek e, puno manje nego što bi trebalo, tako da e, treba po tom planu djelovati. Sada ću zamoliti troje govornika da e, nam kažu kakva je situacija, onda će zastupnici imati mogućnost e, postaviti pitanje i komentirati ono što smo čuli. Dakle, sada ćemo čuti od vas e, i zatim od komisije što se dešava i da vidimo da li možemo e, pomoći više i bolje. Dakle, najprije dajem riječ gospodinu Sorensenu da nam kaže iz perspektive komisije kako se stvar razvijaju. Hvala najljepša Linda, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje, iako e, tema nije jako prijetna. Dakle, žalosno je što se moramo stalno nano vraćati na tu krizu za koju se ne e, naslučuje nikakvo rješenje. Sjećate se da je Kristalina Georgijeva o tome govorila. U svakom slučaju stvari problematične problematična jer Međunarodni odbor ne uspjeva izaći iz ove logike i situacije. U svakom slučaju nismo uspjeli usredotočiti svoj rad prvenstveno na humanitarnu e, katastrofu. Ne želim nikoga, nikoga pokazivati prstom, no u svakom slučaju ovo je jako tragična situacija. Iznosili ste neke brojke, evo ja vam moram reći da imamo 58% više ljudi kojima je žurno potrebna e, humanitarna pomoć posto više spram prošle godine. Dakle, prešli sa 6,8 miliona na 10,8 miliona i imamo 200 tisuća e, poginulih, 6 milijuna djece treba humanitarnu pomoć unutar Sirije i između 1,6 i 2 milijuna djece nije išlo u školu godinu ili čak i dvije godine. Imamo 4,7 milijuna osoba do kojih je, koji se nalaze u područjima za koje, koja nazivamo teško do kuća područja i to eh, je veliki sigurnosni izazov upravo to što je jako teško dostaviti im pomoć. No, istovremeno je tu na snazi eskaliranje nasilja na sjeveroistoku Sirije gdje Daesh, odnosno ISIS, e, vodi igru, kao što se može vidjeti posredstvom televizije. Dakle, civilno stanovništvo je zatočeno u svojim domovima, selima, izlažu se ogromnoj opasnosti ukoliko promovno osvani. Danas je situacija takva da e, Sirija, koja je bila dosta razvijena zemlja srednjih prihoda, e, je doživjela totalni kolaps zdravstvenog sustava, bolnice su oštećene ili uništene u 12 14 e, regija i sigurno ne znamo što se može desiti ukoliko osnovna zdravstvena njega nije, e, se ne može pružiti ne samo odraslima, već i e, djeci i tu imamo koncept izgubljene generacije, nema školovanja, nema pomoći za e, djecu, što će s njima biti kad se ovo sve završi, dakle ovo je apsolutno skandalozno. Iznimno smo zahvalni susjednim zemljama susjedstva koje su tako dugo E, održale svoje granice otvorenim, ali oni sada dolaze do totalne saturacije. Evo, pogledajmo što se dešava sa s Libanonom. Broj izbjeglica koji je došao u Libanon je stvorio takvu, takav pritisak na to društvo da e, je stvar neodrživa. I ne želim reći da, da im simpatije, ali razumijem vladu i društvo e, Libanona da je za njih jako teško e, se držati e, tog načela non rafumana i e, spriječavati dodatne izbjeglice da dolaze istovremeno dok se svakodnevno dešavaju masakri. Evo, ovome se raspravljalo već dvije godine i mi smo predvidjeli totalni, totalno urušavanje libanonske države i evo ono što sam čuo u Berlinu prošlog tjedna na konferenciji koja je tamo održana jeste jasan strah sa samog vrha da e, se neće moći još dugo izdržati i dakle mi smo jako zahvalni predsjedništvu Libanona što održavaju te granice otvorenim ali e, jako je dakle bilo teško unijeti e, spomen tog non-rafulmana u tekst. Što se samog Jordana tiče, situacija je malo, malo bolja, ali i oni su pred ogromnim izazovom. Vidjeli ste što smo svi mi vidjeli na televizijskim programima. E, u Alepu e, je došlo do bombardiranja, sela su okolna su napadnuta, trenutno na istočnom dijelu Sirije 4 do 5 tisuća ljudi je blokirano točno sjeverno od granice, jer iako je u Siriji, sa sirijske strane granica otvorena, u realnosti, stvarnosti tome nije tako. Dakle, oni su u užasno prekarnoj situaciji, jedva preživljavaju i u biti nitko im baš ne može ni pomoći da im zajamči prolaz ili da poboljša njihovu situaciju. Dakle, što reći? Mi smo dali velike novce i nastavljat ćemo. Evo, ja se žalim, kao što znate, zbog e, našeg proračuna. Vodi se velika rasprava na odboru za proračune u vijeću jer e, je potrebno e, osigurati veće veće financijske iznose i ja se nadam da ćemo to dobiti jer kao što si s pravom rekla Linda moramo se vratiti na sve one preuzete obveze jer smo jednostavno došli do maksimuma preuzetih obveza i ne možemo potpisivati nikakve nove ugovore jer oni među vama koji su radili u humanitarnom sektoru znate da jednom kad se potpiše ugovor onda se mora platiti ceh jako brzo. To nije poput izgradnje autoceste kada e, se može godinama, dvije godine raditi na e, posredstvom e, javnih natječaja i tako dalje. Ne, kod nas su odmah instantne mjere i reakcije, dakle moramo imati gotov novac i ako ne dođemo do tog novca, onda ćemo biti u stvarno jako, jako teškoj situaciji. Dakle, nemojte odustajati, e, postarajte se da razgovarate s svojim kolegama u odboru za proračune, da razgovarate sa svojim um, uvaženim e, ministrima e, financija iz svake države članice, jer ukoliko E, oni to ne odobre, ja ne znam što će se dogoditi ako moram, budem morao preći u iduću godinu sa polovinom proračuna blokiranim, jer smo već unaprijed potrošili određene novce, ne znam što se može dogoditi na humanitarno razini, ali sigurno je katastrofa e, se može naslutiti. Dakle, moramo doći do tog novca. Isto tako, na sjevernom dijelu Iraka e, situacija je katastrofalna. Ljudi su potjerani e, u Kurdistan, šiti moraju silaziti skroz do južnih dijelova Basre, oni tamo žive svojim E, obiteljima, ali oni se ne mogu nositi sa situacijom. Dakle, imamo problem unutar Sirije, ali isto tako je velika potražnja i prekogranično u Iraku. Dakle, bilo bi dobro da se riješe ti problemi, a da ne govorimo o Kobaneu i ljudima koji su pobjegli preko granice, Moram ovdje pohvaliti e, napor koji je Turska uložila da se nosi s velikim priljevom izbjeglica. To je za njih jako e, politički e, škakljiva situacija, financijski to je velik teret i mi bismo htjeli barem dio, malo solidarnosti pokazati i prebaciti im određena sredstva, no u svakom slučaju oni su zahvalni što mi još uvijek e, uspjevamo e, u Siriju ubrizgati određenu pomoć dakle bilo prekogranično, ali unutar, isto tako i unutar zemlje sa e, s juga prema e, sjeveru. Jer oni su svjesni da ukoliko možemo pomagati unutar Sirije ljudima, da će e, biti manji izazov da bježe preko granice. Dakle, eto, situacija je takva uopće ne mogu naslutiti nikakav kraj ovim problemima, jer ako se ne pomaknemo sa ženevskim dokumentima, Ha, ja Brahimi, Janan i Masura e, su rade svoj posao, ali ako ne dođemo do političkih rješenja, onda će cijeli region upasti u totalni kaos. Ono što ne razumijem jeste da glavni akteri tu nije mi jasno koji je njihov interes. Jer o, imat ćemo reperkusije ovoga svega desetljećima ukoliko ne uspostavimo ponovno E, kontrol nad situacijom. Dakle, ovo izlazi e, puno, ovo je jako daleko od e, nadležnosti, mojih humanitarnih nadležnosti, ali nama je u svakom slučaju potreban, potrebno političko rješenje. Evo, staću ovdje. Linda, izvoli. Da, Razumijem, ukoliko ste gledali vijesti ovog vikenda, bilo je teško gledati ih i ne pomisliti da, su da je potrebno hitno djelovanje, jer vidite e, masakrirana cijela sela zbog e, njihovih e, vjerskih opredjeljenja. Kolege, vidjeli ste pripremni tekst za ovaj sastanak. Ovdje imate jednu kartu sa brojem interno raseljenih osoba dakle milijun i pol u Turskoj, e, preko milijun u Libanonu, govorit ćemo o migracijskim pitanjima i tu se vidi e, opseg ovog problema u susjednim zemljama. Dakle, neću, neću spominjati čak ni brojke interno raseljenih e, ljudi u samoj Siriji. Dakle, Eto, jako mi drago da imamo sada e, stručne osobe iz nevladnog sektora koji nam mogu objasniti kakva je situacija. Dakle, sad ću najprije predati riječ gospodinu Hansenu iz e, Norveškog vijeća za izbjeglice koji je bio jako aktivan na terenu. Oni su nam također poslali određene pripremne dokumente. Evo, predajem vam riječ da podijelite s nama iskustvo svoje organizacije i da nam kažete e, što mi odavde iz Europske unije možemo učiniti kako bismo pomogli ljudima u regionu. Hvala. Hvala što mi pružate mogućnost eh, da vam se obratim. Evo samo nekoliko eh, informacija o Norveškom vijeću za izbjeglice. Dakle, mi radimo u eh, na, u 24 države, pružamo pomoć izbjeglicama, interno raseljenim osobama u oblastima konflikta. Što se tiče sirijske krize, Norveško vijeće za izbjeglice pruža pomoć unutar Sirije, ali isto tako u e, susjednim zemljama kao što su Libanon, Jordan i Irak koje e, su primile izbjeglice. Imamo puno osoblja na terenu, 1400 članova osoblja koji stalno rade na pružanju humanitarne pomoći i podrške i ove godine e, imamo e, milijun stotine tisuća korisnika. E, usredotočili smo se na pet oblasti, pružanje skrovišta, higijena, voda, sigur, hrana i pravna potpora. 2014. godine naš program je e, se financije, odnosno troškovi su 110 milijuna eura. Ako Vidimo sad što se dešava u sirijskoj krizi, evo ona ulazi u četvrtu godinu, odnosno ušla u četvrtu godinu, mislim da bismo trebali pohvaliti e, susjedne države koje su e, primile veliki broj e, izbjeglica, što nije bilo bez velikog izazova i za države i za stanovništvo koje ih e, prihvaća. Imamo veliku, dakle, prenapučeno škola i bolnica, povećanje cijena hrane, što izaziva veći porast pritiska, napetosti između zajednica. Oni, e, dakle, države nastoje riješiti probleme tako što ograničavaju mogućnost kretanja e, tih izbjeglica, isto tako ograničavaju priljev novih izbjeglica i ono što je gospodin Sorenson upravo spomenuo a one države koje ne dijele e, granicu, nemaju zajedničku granicu sa Sirijom, dopustile su jako malom broju izbjeglica da dođu kod njih. I ovo moje izlaganje će se usredotočiti na te tri oblasti. Dakle, ako pogledamo kako je situacija na graničnim područjima, Tu se poslije pitanje tjelesne sigurnosti, fizičke sigurnosti u tim e, prihvatnim centrima, mogućnost... E, međutim, granični nadzor i e, restrikcije za tražitelje azila su sve veći. S izuzećem Turske glede priljeva izbjeglica iz Kobanea, sve su susjedne države jako smanjile broj e, novih izbjeglica i e, broj izbjeglica koji su uspjeli izaći iz Sirije je uveliko, uveliko smanjen. Dakle, ove restrikcije smanjuju slobodu kretanja unutar Sirije, tako da e, Ujedinjeni narodi su morali promijeniti svoje procjene za razdoblje 2014. godine i 2015. godine, dakle umanjiti svoje procjene. Prosječno 78 tisuća izbjeglica iz Sirije svakog mjeseca je evidentiran od strane UN-a 2014. godine. Međutim, sredinom 14. mjeseca mjesečna brojka eh, je iznosila 18 tisuća, što predstavlja ogromno smanjenje sprem prethodnih mjeseci. Imamo neke primjere iz eh, susjednih država, dakle u Libanonu u desnom mjestu 2014. godine ministar za društvena socijalna pitanja izjavio je da Libanon neće prihvatiti nove izbjeglice iz Sirije. Više od 75% e, izbjeglica je e, blokirano krajem 9. i početkom 10. mjeseca. Što se Jordana tiče, oni zvanično i dalje drže e, svoje granice otvorene izbjeglicama međutim vode e, strožu kontrolu izbjeglica nego što je to slučaj bio prošle godine. U rujnu 2014. godine vlada Jordana je poduzela nužne potrebe da e, zatvore e, dva punkta na sjeveru Jordana, što je izazvalo velike probleme za veliki broj ljudi koji bježe od građanskog rata. Samo 250 ljudi je tu zabilježeno kao novi izbjeglici od kraja rujna do sredina, sredina 10. mjeseca. Dakle, to je puno manje nego što se očekivalo i tad je bio veliki broj osoblja koji je bio spreman pomoćnim ljudima. Što se Turske tiče, oni službeno i dalje pomažu e, stanovništvu Sirije da uđe u državu, međutim izbjeglički logori su sve više prenapučeni i stoga su turske vlasti odlučile samo primati humanitarne slučajeve i one kojima je potrebna zdravstvena njegova kampovi se nalaze na sjevernoj granici sa Turskom i ima 170 tisuća izbjeglica tamo, a istovremeno svakodnevno novi izbjeglici pokušavaju ući u Tursku. Granica između Iraka i e, kurdske oblasti Iraka, dakle i Sirije, je skoro u potpunosti zatvorena u zadnjih 18 mjeseci uz izuzeće od dva tjedna 2013. i sredinom 10. mjesta 2014. godine. Izbjeglicama je tada dopušteno da uđu iz Sirije. Također smo gledali koje e, su konkretne skupine e, imaju restrikcije. Dakle, muškarcima koji traže azil se češće e, odbija e, azil. Palestinski izbjeglice iz Sirije imaju restrikcije za ulazak u Jordan i Libanon i sada im je zabranjen ulazak u te zemlje. U petom mjestu 2014. godine vlada Libanona najavila je da e, libanonski palestinski izbjeglice iz Libanona koji dobivaju vizu za ulazak e, će e, biti, e, dakle, puno teže će dobivati vizu za ulazak. A situacija je sada potpuno nemoguća s obzirom na jako strogu situaciju s restrikcijama. Jordan, oni službeno ne dopuštaju palestinskim izbjeglicama iz Sirije ulazak u državu još od 2013. godine i brojna izvješća ukazuju na to da su palestinci deportirani iz Sirije kada e, uđu u zemlju na e, službenim graničnim prijelazima. Što se tiče interno raseljenih osoba, dakle, e, države, susjedne države dakle sve više blokiraju izbjeglice ili ponekad ih čak vraćaju. Treće, zemlje e, ne pružaju zadovoljavajuću pomoć. Od stotinu tisuća e, ljudi koje UN želi e, E, smjestiti e, od 2013. do 2015. godine e, udovoljeno je manje od polovini slučajeva. Kao što je UN na to ukazao, Turska je dobila u tri dana više izbjeglica u rujnu ove godine nego što ih je primila čitava Europa u, u godinu dana. Europske države ne čine dovoljno toga da pomognu u prihvatu izbjeglica. Jedini izuzetak su Njemačka, Austrija i Švedska koji su 2013. godine obznanili da e, svi e, ljudi koji traže e, azil iz Sirije će dobiti trajni, trajno boravište. I Ujedinjena kraljevina je donijela mjere za smještanje 500 izbjeglica. No, smještanje tih izbjeglica ne može riješiti krizu, no u kombinaciji sa punim financijskim humanitarnim odgovorom onda E, se može napraviti rezultat, međutim ta sredstva su samo polovično prihvatljiva. I e, situacija je takva da su ljudi primorani da izlaze iz zemlje jer im se ne može pomoći na licu mjesta, a u slučaju da to e, bude riješeno, onda će to biti znak stvarne solidarnosti sa susjednim državama. Dakle, što se može napraviti? U najmanju ruku trebamo održati postojeću e, potporu Europske unije, Siriji i susjednim državama. Mislim da je jako važno da iznađemo način da povežemo raz, e, humanitarni razvojne, human, sredstva za humanitarnu pomoć i za razvoj i da pomognemo ljudima na licu mjesta u njihovim svakodnevnim poteškoćama. Europska unija mora e, se konzultirati sa e, civilnim društvom i nevladnim sektorom da se napravi sveobuhvatna strategija kako bi se pružila rješenja sirijskoj krizi i e, isto tako na zadnjem sastanku odbora za vanjske poslove Europskog vijeća moraju se naći rješenja i iznaći e, adekvatne financijske instrumente za pomoć. Moramo e, potaknuti e, bogate zaljevske države i ostatak svijeta da pomognu. Mora se pomoći u pružanju obrazovnih obrazovanja i pružanje zdravstvene njege, isto tako mora se pomoći za smještaj svim tim populaciji i e, susjednim državama kako bi e, mogli dalje primati nove izbjeglice. Isto tako međunarodna zajednica mora pružiti izbjeglicama konkretnu pomoć. E, objedinjavanje obitelji je isto tako važna inicijativa. To je jako važno za e, zemlje u razvoju, osobito one koje su potpisale konvenciju iz 1951. godine. Dakle, tu bi se moglo pomoći 5% e, ukupne ukupnog stanovništva sir, izbjeglica u Siriji da se interno razmiste kako bi se objedinili sa svojim obiteljima. izbjeglice koje treba e, odabrati za premještaj, e, to se mora napraviti dakle, na temelju određenih e, kriterija koji su u skladu sa konvencijom iz 51. Moramo potaknuti susjedne države da olakšaju dakle, bježanje ljudi Sve vlade u sektoru imaju svoju odgovornost eh, da poštuju načelo non Samo sam htjela pitati koliko još imate prezentacije. Možete to skratiti zato što ljudi mogu pročitati tekstove prezentacije. Imamo velik broj izbjeglica koji su još zatvoreni unutar eh, Sirije i koji što u suprotnosti sa rezolucijama Ujedinjenih naroda to se odnosi i na prekograničnu pomoć. Pružene pomoći Siriji ne smije biti alternativa pružanju azila civilima izvan zemlje. Potrebno su nam obala mehanizma. Hvala vam. Hvala vam. Prelazimo na sljedećeg e, govornika. E, to je kolega Žilan Sul, viši savjetnik za operativna pitanja iz Međunarodnog odbora Crvenog križa. Thank Hvala vam. Htio bih vas ispraviti o tome kako smo predstavljeni. Inače će moj e, šef biti e, nezadovoljan. Mi nismo nevladina organizacija, već međunarodna organizacija sa međunarodnim mandatom. Neću se baviti brojevima koje je predstavio gospodin Sorensen, već je velikim ciframa koje rastu. Bavit ću se onime što se tiče e, crvenog križa kako biste shvatili kako je mojim kolegama raditi u tom području i kako oni tamo vode humanitarnu operaciju. Od početka krize smo se uključili u humanitarnu akciju unutar zemlje. Dakle, nismo se bavili prekograničnim operacijama koje nisu bile dozvoljene od strane sirijske vlade. to u skladu sa našim e, običajenim metodama, a to su dijalog sa svim sudionicima u sukobu, dijalog sa svim stranama tijekom izvršenja naših operacija. Kao što možete zamisliti, to je zahtjevalo od nas veliku strpljivost, ali i odlučnost kojim smo htjeli pokazati našu vrijednost na terenu. Mi, mi smo neovisni, i suvereni u svojim operacijama. Međutim, Međunarodni odbor Crvenog križa sada ima mogućnost e, odgovoriti na najhitnije slučajeve. Povrh naših ureda i skladišta u Damasku i Tatusu, gradu na obali, mi sada imamo e, stalno predstavništvo u Homsu i u Alepu. Važno je e, primijetiti da e, za sad još uvijek ne postoji želja da se Crvenom križu da pristup svim onima kojima je potrebna pomoć u Siriji. Međutim, mi smo unatrag dva mjeseca dobili sve veći broj pozitivnih odgovora na naše zahtjeve kako bismo pružili pomoć stanovništvu na obje strane linija fronta. Dao bih vam dva primjera. Od ovog ljeta mi smo povećali suradnju sa sirijskim crvenim polumjesecom surađujemo u regiji Alepa, pružamo pomoć zapadno od Alepa koju drže neke oporbene skupine. Istočnu stranu Alepa kontrolira ISIS, a i južnu stranu i sirijska vlada. To uključuje i medicinsku pomoć pri vršenju kirurških operacija. Govorimo dakle o području koje kontrolira kako vlada, tako i oporbene snage. Deset dana smo u ovoj istočnoj regiji Alepa dopremali pomoć za 95 tisuća ljudi koji žive u tim područjima. Drugi primjer je taj da smo unatrag nekoliko tjedana mogli pristupiti u neka područja u kojima su zatočeni civili i to već više mjeseci, čak i godina. Na primjer u Mohadami i Jamuku, gdje smo prvi put pristupili nakon više od godinu dana, kao i na teritoriju Alaue, blizu Homsa gdje smo pružili e, medicinsku pomoć e, za nekoliko tisuća ljudi. Dakle, e, Crveni križ je ove godine mogao povećati davanje humanitarne pomoći. Riječ je o našoj najvećoj operaciji trenutno. Tamo se nalazi 300 naših djelatnika. Oni distribuiraju hranu za 500 tisuća ljudi mjesečno osiguravaju pristup pitkoj vodi za 80% stanovništva koje još živi u Siriji. To riječ je u izuzetnom pothvatu, ali s obzirom na brojke koje smo čuli na početku ovog sastanka, riječ je o nedovoljnoj količini pomoći, novo nas ne može zadovoljiti i planiramo povećanje proračuna za iduću godinu i to za 35%. Dakle, unatoč ovom pozitivnom aspektu razvoja situacije, naša prisutnost e, na terenu donosi niz izazova. Dakle, riječ je o pitanjima sigurnosti, sigurnosna situacija se stalno mijenja, postoje brojne oružane skupine koje se kreću tim e, područjem i tu je netrpeljivost prema humanitarnim djelatnicima, naročito na sjeveru zemlje. I svakodnevno se suočavamo s tim teškoćama. E, nedavno su oteti e, naši kolege krajem prošle godine, riječ o trojici djelatnika za koje još ne znamo gdje se nalaze. Možda ste vidjeli intervju sa predsjednikom Međunarodnog odbora prošlog tjedna u Le On je podsjetio da se mi uključujemo u dijalog sa svim stranama, pokušavamo doći do civilnog stanovništva pa i unutar islamske države. Ovdje ću anticipirati možda neka pitanja koje ćete imati kasnije. S njima pregovaramo na periferiji teritorija koji kontroliraju često posredstvo posrednika, ali želimo i ta područja dopremiti pomoć, hranu, vodu, medicinske proizvode, jer, se, jer namjeramo pomoći civilima u toj zoni, na primjer u Raki, kao i u istočnom Alepu ili u Mosulu i Faluđi i Iraku. I kao zaključak želim ponoviti ono što su već moji kolege više puta ponovili unutar četiri godine. Želim pozvati sve uključene strane u ovaj sukob da se drže temeljnih e, načela ljudskog dostojanstva, da poštede civile, da ne pate posljedice ovog sukoba i da dozvole e, neovisnu humanitarnu pomoć. Hvala vam, hvala vam obojici što ste nam iznijeli svu težinu ove e, situacije i sada smo čuli kako komisija pomaže u ovim situacijama. Javili imamo dva javljanja e, za riječ. Prvo je kolega Gerosa Salom koji je naš stalni izvjestitelj za humanitarna pitanja te je gospodin Štir. gracias a los señores Sorensen, Hansul Hansen Hvala lijepa gospodinu Serencenu i e, ne samo kao informacija e, koju ste nam podastrili, već e, vam želim zahvaliti na svakodnevnom poslu kojeg obavljate i to protiv humanitarne krize koja tamo vlada. I to već više od tri godine. U ove tri godine strateški, politički, vojni konflikt se poprilično promijenio uvidjeli smo da je došlo do te promjene, međutim humanitarna kriza je uvijek išla samo u jednom smjeru. Ona se razvijala u smjeru zaoštravanja od e, ovih četiriju najtežih e, humanitarnih e, katastrofalnih mjesta, dva su u regiji, a to je Irak i Sirija. Onda potom imamo još Centralnoafričku republiku, Južni Sudan. Ova kriza a želio bih e, samo e, izbjeći još jednom navoditi brojke. Želim podsjetiti da sve ono što moramo držati pred očima, da država kao što je Libanon, e, prihvaća toliko izbjeglica koliko to kao da Njemačka primi 16 milijuna. Dakle, ako se taj omjer spostave Španjolska bi trebala 8 milijuna primiti izbjeglica da bismo na neki način dobili taj isti omjer koji podnosi Libanon. Jordan je država koja već sama ima unutarnjih problema. Broj izbjeglica koje je prihvatio Jordan kao da je Njemačka primila 6 milijuna ili Španjolska recimo 1,5 milijuna izbjeglica. Time bih želio naglasiti i istaknuti da zaista sve činjenice e, da moramo biti svjesni kolike su to žrtve koje ove države podnose. Zbog toga bismo trebali isto tako i iz ovog našeg dijela svijeta u kojem smo vrlo egoistični i u kojem smo izuzetno protekcionistički nastrojeni, a naša vlastita e, dakle, e, imovin, imovinsko stanje moramo zaštititi i to je to, taj egoizam koji se širi. Ono što bih želio kazati, ono što je već izneseno ovim e, predavanja, to je humanitarni aspekt ovih pitanja. Riječ je ovdje zaista o humanitarnom E, agendi, međutim sa političkim težištem mnoga pitanja koja moramo riješiti kako bismo e, zaista humanitarno pomogli i mogli pomoći, povezano je izravno sve ova pitanja i sve ove mjere koje se na humanitarnom planu treba podnijeti imaju kao preduslov političku pozadinu. Trebaju nam dakle političke akcije kako bismo proveli humanitarne akcije jer znamo da sirijska vlada e, o otežava pristup humanitarnoj pomoći, a istovremeno isto tako i opozicione stranke koje i opozicione struje e, ne žele e, dozvoliti pristup humanitarnoj pomoći. Zbog čega zapravo cijela situacija u Siriji postaje još kompliciranijom. Moramo pogledati da susjedne države i države koje su u okruženju, koje su primile velik broj izbjeglica, da i one same imaju velikih poteškoća e, koje postavljaju barijere na samim granicama kako bi e, se pobrinulo da situacija u njihovim zemljama ne izmakne kontroli. Jedna od mjera koje moramo poduzeti u našem odboru, a to moramo prenijeti preko EKOA i isto tako u parlament prenijeti ovu informaciju, a i na Europsko vijeće. To su političke mjere. Političke mjere koje omogućuju e, dakle, prestanak pajbe i prestanak vatre i koje će omogućiti humanitarnu aktivnost kojom pak će biti opet omogućeno da svi oni koji su žrtve E, da, da neki način dobe pomoć, to jest da se omogući onima koji žele pomoći da dobe pristup. Političke mjere su potrebne isto tako kako bi međunarodna humanitarna pomoć i međunarodna humanitarna e, pravila budu poštivana, a to je isto tako istaknuto da postoje na neki način i nasilje koje se provodi protiv stanovništva, protiv civilnih objekata, protiv bolnica, protiv protiv e, dakle, svih onih infrastrukturnih mjesta na kojem se nalaze civili. Sve ovo e, zapravo moramo navesti da su to mjesta i lokacije na kojem se nalaze civili. To se prije svega tiče i svih onih koji se nalaze na samim granicama i u graničnom području sukoba. Kao što sam već istaknuo, znači političke mjere kako bi civilno stanovništva ne postali taoci, djeca koja se zlostavljaju, e, živi štitovi, nasilje protiv žena, sve to a isto tako i glad koja vlada moramo napomenuti kao e, bitne e, sastavnice ovog konflikta. Sve što je važno u ovim političkim mjerama, a možda biste nam vi mogli kazati kako mislite, kako mi možemo pomoći kako možemo postati djelotvorni. Još e, dvije napomene bih imao, ali vrlo brzo ću ih iznijeti. Mislim da reakcije država i Europske unije, a isto tako i prijem izbjeglice, je skandalozan. E, Oxfarma predlaže da 2015. i kaže da tijekom 2015. ćemo primiti 100 80 izbjeglica. Ukupan broj svih izbjeglica a mi smo na broju u toj regiji od 4 milijuna izbjeglica u, samim graničnim područjima okružućih zemalja, a mi ćemo primiti 180 tisuća u Europskoj uniji. To je već na neki način istaknuto da neke države će sigurno ispuniti svoju obavezu Njemačka, Austrija i Norveška e, koja nije članica Europske unije, koji su tu zaista dobar primjer, pri čemu Europska unija može zaista vidjeti kako se to čini. Međutim, u većem broju zemalja tome nije tako. Već je nekoliko puta istaknuto, ne znam koja zemlja je to istaknula, je primila svega 500 izbjeglica. To pokazuje koliko egoizma vlada i pokazuje naravno i financijski aspekt. Pored toga Europska unija znam da je komisija već e, na neki način je sažalila i žali zbog e, financijskih e, uskrčivanja. Međutim, unutar budžeta i proračuna 2013. bilo je i prošlog petka isto tako izrečeno vezano uz vijeće sigurnosti, odnosno izvješće koje je upućeno vijeću sigurnosti prošlog petka, upozoreno je da su različiti donatori koji su se obvezali dati 40% e, zapravo svojih, na neki način svojih proračuna, a Europska unija je prije dva tjedna istaknula i to u okviru konferencije u Njemačkoj postavlja se pitanje što mi možemo učiniti kako bi se toista ne samo e, prikupio novčana sredstva, već da to bude zaista brzo i neposredno. Gospodin Srezen je rekao da je to mora biti brzo, bez velikih birokratskih prepreka, jer bi nam se moglo dogoditi da će novac na putu prema potrebnima nestati, odnosno da će dospjeti prekasno i da na taj način kao da taj novac i financijska sredstva nisu ni donijele i zaista je potrebno brzo djelovati u ovoj humanitarnoj krizi. And... Hvala vam, da, kolega Štir. Hvala vam i hvala našim izlagačima. Nekoliko primjedbi s moje strane. Prije svega kad je riječ o političkoj situaciji. To je spomenuto uz humanitarna pitanja, to je da ne možemo spominjati e, samo humanitarnu krizu i pritom zanemariti potrebu za političkim rješenjem. To je rekao kolega Sorensen iz DG Eho. Bez obzira na različita mišljenja, na različitih političkih opcija koje bi politička rješenja trebalo poduzeti, mislim da se svi možemo složiti da je jedna politika koju smo vidjeli u ovom razdoblju samo dovela do gomilanja problema. A drugo pitanje, odnosno moja druga primjedba, se tiče na susjedne zemlje. Vidjeli smo ovdje e, neke podatke i znam iz iskustva e, vlastite zemlje kada smo primili milijun izbjeglica u zemlji koja ima 4,5 milijuna stanovnika, osjetili smo pritisak e, takve humanitarne krize i zahvalni smo susjednim zemljama što su podijelile taj teret. E, moje pitanje zapravo slijedi raspravu koju smo održali na plenarnoj sjednici, a tiče se situacije u Kobaneu, kada su brojni govornici spominjali odnos e, sa Turskom. Da, kako to je spomenuto iz političke perspektive, a riječ o stajalištu koje je Turska zauzela kada je riječ o vojnim pitanjima prilikom obrane Kobanea, ali ova situacija sadržava i humanitarni aspekt. I sada imamo novu komisiju, novog povjerenika za humanitarna pitanja i novu visoku predstavnicu, te me zanima koji će se koraci poduzeti e, sada u vezi sa komunikacijom sa ovom zemljom kandidatom kako bi taj dijalog uključio sva ova navedena pitanja. I treća primjedba se tiče proračunskih e, teškoća. Dakle, moramo učiniti ono što je naša dužnost kao evropskog parlamenta. Mi ćemo razgovarati unutar klubova zastupnika, to smo već eh, i ranije činili. Međutim, ukoliko neplaćeni računi iz prošlog financijskog razdoblja stignu naplatu, koliko DG Eko zapravo može, kako može nastaviti sa radom. Ocjena kolega iz proračunskog odbora je bila da je to, god, da to niti tri mjeseca, to mi se čini dosta pesimistično, pa me zanima koja je vaša ocjena stanja. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornici. Korosta. Ensinnäkin Ja bih e, željela istaknuti da sa generalnim direktorom smo suglasni da je poteškoća o kojoj je ovdje riječ e, i kada je riječ e, o plaćanjima, to je velika poteškoća kada je povezano s problemom humanitarne pomoći. Nadamo se da ćemo naći rješenje i čini se da je to velika sramota koja se događa koliko zapravo Europska unija prima izbjeglica. Dobar primjer Švedska. Švedska je istaknula da sve izbjeglice iz Sirije će dobiti dozvolu boravka. Mislim da je to dobar primjer. Imala sam isto tako prigodu da u, posjetim Logorcata u blizini sirijske granice, to je bilo prošle godine u lipnju i bilo je izuzetno interesantno vidjeti na licu mjesta da je voditelj eh, tog logora, gospodin Kleinknecht, koji je dao veći broj intervjua u međunarodnom tisku, svoj zadatak je vidio kao da je gradonačelnik srednje velikog grada. On je istaknuo da ti ljudi na tim mjestima i da je situacija koja se tamo odvija zaista predugo traje, odnosno da će jako dugo ostati tamo i to znači drugim riječima da moramo imati čvrste organizacijske strukture, odvodne sustave, sustave e, za opskrbu vodom i kada sam sad pregledala ove informacije koje je dala humanitarna organizacija, jedan mali dio samo sirijskih izbjeglica se nalazi u organiziranim ovakvim prihvatilištima. Da li bi se tu moglo zaista moglo jamčiti izbjeglicama da su ispunjene osnovni preduvjeti koje bi omogućili da u nekoj državi negdje gdje god se osjećaju e, ugroženi ili da ne bi morali stanovati u vrlo skupocijenim stambenim nastambama. Znam da humanitarna organizacija jako puno toga čini, međutim kako bi se mogli razviti prihvatilišta i kampovi za izbjeglice, kako bismo im mogli pomoći i to daleko većem broju ljudi nego što je to sada. Thank you, but Elena Um, Theo and then Norbert And then... Sljedeći e, govornici, onda ćemo e, zatvoriti listu jer trebamo nastaviti sa idućom točkom dnevnog reda. na episimanu o tim kad φορά που συζητάμε Dakle, sljedeće mogu kazati svaki puta kada e, naiđemo na poteškoću i kada vidimo problem, onda imamo osjećaj kao da uopće ne postoji predpovijest poteškoća, nego da je taj problem upravo u tom trenutku nastao. To smo već vrlo često čuli i vidjeli takve situacije u prošlosti i uvijek smo pokušali da se političko značenje e, situacije e, na neki način analizira. Naknadno gospodarski ne mogu procijeniti e, sve što je nastalo. Međutim, politički želim kazati sljedeći istaknuti da se je ovdje radi o humanitarnom pitanju ja sam u studenom 2012. E, sudjelovala u humanitarnoj akciji, humanitarna delegacija koja je posjetila ovu regiju i na povratku sam svim kolegama i kolegicama izvijestila sam ih o tome što i na koji način brutalno se odvija cijela ova situacija i upozorila sam tada već da oni koji pokušavaju usrušiti Asada možda nisu bolji od samog Asada. Hans Ul sam je kazao da e, svakako humanitarni koridor moraju biti osnovana zaštitne zone za civilno stanovništvo su preduvjet svi oni koji bježe nemaju kamo bjegati, bježati, kamo da pobjegnu. Mislim da čitavo stanovništvo želi pobjeći iz te zemlje i naravno gotovo je nemoguće s obzirom na ogroman broj ljudi koji tamo živi. Mi vidimo već sada i u ovom trenutku što e, se događa sa e, dakle zemljama na jugu Europu vezano s gospodarsku krizu. Zbog toga nije moguće da se uopće ponudi bilo kakva daljna pomoć. Mi oni su na neki način isto tako proveli neke mjere, međutim jako je teško, izuzetno naporno da se potrebna potpora za sirijske izbjeglice uopće zasnuje s obzirom na tešku situaciju koja, koju i ekonomskom pogledu ima jug Europe. Primjerice, prošle godine imali smo epizodu kada je čamac e, brod sa izbjeglicama e, potopljen kod e, Ciparske obale. Mnoge države su s time suočene, Malta, Grčka i Italija. Čujemo mnogo toga, kritike od bogatih država, Njemačka, Francuska, koji primaju veći broj izbjeglica, ali izbjeglice e, ne žele ostati na Cipru e, gdje imamo 45 tisuća stanovnika. Dakle, oni imaju potpuno druge ciljeve kamo žele dospjeti i gdje imaju bolje uvjete za život što se tiče e, izreka gospodina Sörensena koji je istaknuo i velike zemlje članice, odnosno i zemlje, on je spomenuo, a nije spomenuo Tursku, koju bih ja željela navesti. Turska je uvijek iznova na neki način i kurde tjerala u Irak i prema Siriji i naravno da oni se žele vratiti natrag u svoju domovinu Tursku. Sve ovo moramo staviti u ispravan okvir i uspravne dimenzije. Naravno da ovaj konflikt u Siriji u svakom slučaju je prešao određene mjere, a zbog e, nastupa islamske države situacija je izuzetno pogoršana. Naravno, moramo humanitarno djelovati, trebamo task force humanitarne naravi koja će biti fleksibilna, dinamična i pomoći zemljama u okruženju koje će e, morati koristiti tu humanitarnu pomoć. Ja sam tada to već bila predložila, ali sam isto tako dala impuls za dobrovoljački na neki način odred. Nisam naišla na pozitivnu reakciju i zbog čega je sve na neki način razvodnjeno pitanje Izraela i da li je Izrael primio izbjeglice, jer Izrael je isto tako država iz ove regije. E, naravno, trebali bismo isto tako postaviti pitanje i zaključiti da bi Izrael mogao primiti izbjeglice. Hvala Hvala lijepa. Ja mm, samo kratko bih e, želio prikazati kako mi kao Europska unija u ovom slučaju postupamo i kako smo postupali. Postoje samo dvije riječi koje možemo koristiti, to je jadno s jedne strane i sramotno. Mislim da naš izvjest izvjestitelj za humanitarno pomoć reke potpuno jasno naglasio koji su to propusti bili. Poznajemo situaciju i u odboru, u svim humanitarnim eh, katastrofama. Naš eh, dakle, povjerenica Čečeva je uvijek tražila financijska sredstva, pokušavala je doći do eh, financijskih sredstava kako bi savladala u humanitarnu katastrofu, međutim članice nisu naučile ništa iz toga i u budućnosti će, nažalost, biti tako. Pritisak na države članice moramo pojačati, Europska unija mora staviti na raspolaganje financijska sredstva, sva ona financijska sredstva koja su potrebna za djelovanje politička rješenja o kojima ovdje bilo riječ, mislim da Ujedinjeni narodi i daleko veći izazov imaju da nastupe Rusija i Sjedinjene američke države koliko god težak bio konflikt u istočnoj Ukrajini i koliko god bile zatrovane odnose između Rusije i SAD-a, mislim da je zadatak eh, gospođe Mogherini isto tako da djeluje ovdje eh, posredavajuće. Dva velika susjeda, Iran i Turska, moraju biti uključeni uključeno u svaku političku raspravu. To su dvije države koje mogu pomoći da se situacija u regiji na neki način stabilizira u ovoj regiji. Drago mi je da je na Berlinskoj konferenciji prošlog tjedna potpuno jasno izneseno i iskazano da međunarodna zajednica mora učiniti više kako bi se ove tri e, zemlje, Libanon, Jordan i isto tako Turska, dobili daleko veću pomoć e, kako bismo onim državama, isto tako Libanon i Jordan, možemo ponuditi sve što bi osiguralo njihovu stabilnost. Kao posljedan eh, dio moja pitanje ovim trima izvjestiteljima, ja sam eh, mislio da u Siriji, u svim političkim grupacijama eh, postoje pristupi da postoje razgovore s njima, da se nastoji i pokušava doći do izbjeglica do kojih se do sada nije moglo dopreti kroz humanitarne aktivnosti. Moje pitanje je da li se političke grupacije unutar Sirije razlikuju jedni od drugih, kako je procjena vezano uz pristup IS-u, jer IS upravo u sjevernom i sjeveroistočnom dijelu Sirije ima svoje trupe. Bilo bi doista dobro znati kako ove različite e, strane u Siriji reagiraju na humanitarnu pomoć koja im se nudi. Hvala vam. Dajem riječ našim izlagačima. Imam jedno kratko pitanje. Čuli smo da se stvara Siriju. Je li to istina? I ako jest, koja je prednost takve vrste fonda nad uobičajenim financiranjem iz Europske unije kako bi nadzor parlament imao nad tim tijelom? Većina pitanja je bila za vas i zamola bih vas ako možete biti kratki kako biste saželi svoj odgovor onda ću dati riječ u drugim govornicima. Hvala, hvala Linda. Hvala vam na dobrim pitanjima. Želim reći nešto o toj zakladi. Da, ja sam čuo za nju, raspravljao sam sa svojim kolegama iz DEFKA o tome. Imamo jedan koncept o kojem bismo htjeli s vama raspraviti. Vi ćete biti uključeni u sve što se događa u vezi s tim. Ima nekih teškoća s kojima se e, DEFKO suočava, to je brzo trošenje. Ukoliko bi mogli skupiti novce pa onda stvoriti mehanizme kojim bi im omogućili da brzo donose odluke, to bi nam moglo pomoći. To bi mogla biti jedna vrsta tijela u koje bi se drugi mogli uključiti, mm, najvjerojatnije mali donatori i to bi možda pomoglo. Ukupni iznos financiranja, ali time će se pozabaviti kolege iz DEFKA, budite sigurni. Općenito, Stefan de Mestola putuje tom regijom, zato što mu je rečeno da treba biti prisutan na terenu. Vratio se i u Berlinu nam rekao da je često čuo e, izraz halas, a to znači dosta nam je. To je čuo od svih strana, od ljudi koji su bliski vladi, do onih u oporbi, do ženskih skupina, ljudi koji se zalažu za demokraciju, od fundamentalista, svima im je dosta. Mogućnost da se nose s tom situacijom je došla do svog maksimuma. Mislim da nam to možda daje malo nade, ali nisam siguran. no što Stepan pokušava učiniti je da dobije ukupnu sliku na terenu, da, da se zamrznu sukobi u određenim dijelovima. Ja mu želim svu sreću ovog svijeta jer se to, ta će pothvat biti vrlo težak jer ja mislim da ne je potrebno političko rješenje, a naše je da se za to zalažemo i da to da se u to uključimo, u to je uključena i gospođa Mogherini. Želimo nastaviti o tome razgovarati ukoliko želimo nešto činiti, spasiti živote, morat ćemo progutati nešto što nam se ne sviđa. Mislim da moramo razviti jedan novo, novi pogled na to kako ovo riješiti. Ne smo se daći u situaciji da se u sljedećih godinu dana ubije još sto tisuća ljudi. Vidjeli smo da se odrubljuju glave humanitarnim djelatnicima. To je nešto što ne možemo prihvatiti. Tampon zone, koridori, suosjećam s onim što ste istiknuli. Znamo kako je teško. Tko postavlja trupe tamo, moramo se ne smijemo dozvoliti da se dogodi još jedna srebrenica. Mi ljude štitimo, a onda se nešto dogodi. Riječ je o vrlo složenoj situaciji, nešto zvuči dobro, a u stvarnosti je jako, jako teško. Ne smijemo ljude dovoditi u opasnost praveći se da ćemo nešto poduzeti i onda se dogodi tko zna što. Što se tiče politike, prvi sastanak kolegija povjerenika će se održati sljedeće srijede. Sigurno će na dnevnom redu biti Ukrajina, Ebola, vjerojatno Sirija i tako dalje. Oni su izuzetno fokusirani na ovo pitanje kako bismo postigli napredak. Što se tiče prihvata, odnosno preseljenja i želje da se prihvate izbjeglice, Antonio Tjeres koji se zalaže za interese izbjeglica traži da u Europi prihvatimo 130 tisuća izbjeglica. Sad imamo potvrdu da će se prihvatiti 33 tisuća. Konferencija koja je zakazana za 12. prosinca, nadam se da će nam dati mm, neke bolje brojke jer ne možemo primiti svih 3,7 milijuna, na to možemo zaboraviti. Možemo dati doprinose, mislim da bi se to trebali učiniti i biti na visini zadatka. Što se tiče novca, hvala vam na potpori, to zbilja od sveg srca. Vi možete razgovarati sa svojim ministrima financija i slično i to je za nas od izuzetno velike važnosti. Ne znam hoću li moći nastaviti s radom nakon ova tri mjeseca ili ću morati prepoloviti preuzete obaveze. Imam određene projekte koje možemo predfinancirati. To je to. Računom na dobru uh, volju proračunskih tijela želim vjerovati da ćemo dobiti novce, nemojmo paničarati, to, paničarati to se jednostavno mora dogoditi. Kristalina Georgijeva i još jednom želim ovdje odati počast zato što smo u UNKI vodili konferenciju koja se ticala profinanciranja. Govorilo se o jednoj milijardi. Znamo da će za to biti potrebno e, vrijeme, ali govorilo se i o sudjelovanju zemalja i zaljeva. Dakle, nije riječ samo o našem novcu, već i o drugim donatorima koji se uključuju. I htio bih reći nešto o razvojnoj pomoći humanitarnom, humanitarnim teškoćama. One su povezane. Uvjeren sam da moramo zajedno raditi. Kada se nosimo sa situacijom u Libanonu ili u Jordanu, moramo se povezati sa nacionalnim razvojnim planovima. Zato što obrazovanje izbjeglica izvan školskog sustava je nešto daleko skuplje u odnosu na organizaciju smjenske nastave. Jednako je sa zdravstvenim sustavom, ukoliko je on dakako funkcionalan. To moramo voditi računa o sektorijalnim politikama. Tu ulazi razvojna pomoć i moramo raditi svi zajedno. Te ćemo na taj način možda popraviti ovu situaciju. To sam također rekao onima koji su me htjeli saslušati u Berlinu, da nam je potrebno integrirano planiranje između različitih agencija i nacionalnih tijela, svjetske banke i tako dalje. I ovdje ću se zaustaviti. Hvala vam. Hvala. Gospodin Hansen, izvolite na dvije minute. thank you. Uh, Hvala. Ja samo da komentiram malo situaciju s aksesom. Mislim da to trebamo promatrati kroz različite situacije. Donekle je situacija poboljšana, možda će UN ostvariti napredak e, u suradnji s Damaskom. Prekogranične aktivnosti su napredovale. Evo, vidimo da Ujedinjeni narodi imaju bolji pristup e, granici, odnosno graničnoj liniji no, s druge pak strane vidimo suprotne informacije, dobivamo informacije od kolega koji e, imaju još veće poteškoće da dođu do granice, zatim e, kada je riječ o pristupu oporbenim krajevima, vidimo da e, ISIS kontrolira ogromne područje unutar Sirije i Iraka, a procijenjeno je da 6 milijuna ljudi tamo živi. tu jasno nam se stavlja do znanja da nismo dobrodošli i da moramo ostati van. To je prva stvar, druga stvar je da je to iznimno opasno. Dakle, trebamo sad vidjeti koji je način da se pruži pomoć tim šest milijuna ljudi. Hvala. Gospodin Evo, tri kratke primjedbe. E, što se tiče pristupa, gospodine Majer, pa mislim da sam već spomenuo da e, sredstvom Sirijskog crvenog polumjeseca i drugih organizacija da smo došli do određenih e, lokacija, što je ograničen pristup, nezadovoljavajući, ali to je već početak i mi se nadamo dodatnom napretku, možda jedino izuzeće pokrena Lasake, koja se nalazi na severoistoku mi tamo ne možemo jednostavno doći ni posredstvom južnih e, putova jer su i više opasni. Sada Međunarodni crveni križ nastoji e, preko sjevera stvoriti e, logistički kurutu, no vodimo pregovore s Turskom i za sad nema nikakvih rezultata. Što se tiče tampon zone koridora, treba reći da iz perspektive Međunarodnog crvenog križa mi se možemo uključiti u takve akcije isključivo ukoliko sve strane koje imaju djelomičan ili potpuni, potpunu kontrolu nad tim prostorom, e, ukoliko se slože da pruže minimalne sigurnosne uvjete, u suprotnom e, to je neprihvatljivo za nas jer je isuviše rizično trenutna situacija je tako da je e, situacija isuše teška, komplicirana. I ovdje zadnja e, stvar glede primirja i prekida vatre, to je možda način da se stvore neke mirne regije, no znate da Međunarodni crveni križ ne sudjeluje u mirovnim postupcima, no e, ipak je ponudila svoje usluge da bude neutralni posrednik, da se e, dostavi njegovim posredstvom hrana, lijekovi, da se evakuiraju ljudi kojima je to potrebno, da se olakša razmjena zarobljenika. Dakle, u tom smislu se sada vode postojeći razvoj. Hvala. Najpša hvala. Svima smo vam jako zahvalni, svim trima organizacijama što ste došli danas ovdje i svi vam želimo puno uspjeha na terenu i vašim e, djelatnicima koji rade izniman posao. Najveća hvala. Gospodin Sorenson, znamo da imate puno posla razgovarat ćemo opet dalje o tome. Evo imamo novog povjerenika, danas moj prvi radni dan, tako da ćemo čuti od njega što se dešava narednih tjedana e, sa ebolom i brojnim jako teškim dosijejima. A sada mislim da moramo preći dakle, na političko djelovanje, na plenarnom sjedanju, jer bez političkog rješenja neće biti uopće rješenja u Siriji, moramo to jasno staviti do znanja. Dakle, mi ćemo to raditi u okviru svojih klubova zastupnika i ukoliko mi išta možemo napraviti što se tiče organiziranja bilo čega, molim vas, recite nam što i kako možemo pomoći da se postaramo da pomoć dospije do onih kojima je najpotrebnija. Najljepša hvala. Colleagues, Kolege, kasnimo malo, sad sam pustila da se govori, ovo je jako važna tema, sada ćemo preći odmah na sljedeću točku dnevnog reda, koja je isto tako jako važna. Dakle, malo ćemo kasnije glasovati nego što je najavljeno. Oni koji su došli samo za, e, za glasovanja trebaju znati da nećemo glasovati prije 5.15. U svakom slučaju želim da se raspravlja ovoj raspravi, da raspravimo sada o ovoj temi Europska i globalni razvojni okvir nakon 2015. godine. O tome trebamo raspraviti. Kao što znate, ovo je zadnja rasprava po ovom pitanju pred ovim odborom. Danas ćemo razgovarati o našem izvješću koje treba eh, potaknuti dodatnu raspravu prije zaključka u 12. E, mjesecu. Gospodin Štir je izvjestitelj. Imamo 416, ne 406 amandmana na njegovo izvješće. Dakle, e, do narodnog tjedna imamo veliki zadatak da dođemo do kompromisa, da možemo glasovati. Molim kolege da shvate da ne moramo sve riješiti u ovom izvješću. Stvar u tome da moramo imati nekolicinu savršeno jasnih poruka upućenih vijeću. Jer bude previše poruka za vijeće, onda ćemo se i gubiti u raspravi. Tako da vas molim da se usredotočimo na ključne poruke vijeću. Dakle, što ćemo raditi na razvojnom okviru nakon 2015. godine. Znam da se gospodin Štir usredotočio na to. Evo sad njemu predajemo riječ, a onda će izvjestelju izvjestitelji e, sjeni i kolege dobiti riječ. Hvala. Hvala predsjednice. Daću sve od sebe da dam svoj doprinos e, kako bi se rasprava okončala prije glasanja. U svakom slučaju ima nekoliko važnih stvari koje trebam reći o ovom izvješću. Znate da će ovo izvješće biti poruka Europskog parlamenta prije sastanka vijeća u prosincu, no općenitije isto tako to će biti svojevrsna smjernica, odnosno iznijeće se stav Europskog parlamenta i koja će biti konsolidirana naravno u Europskoj uniji. E, dakle, tu će se iznijeti ono što bismo mi željeli da postane e, jak europski položaj među vladin, e, međuvladna pozicija u novom globalnom razvojnom okviru koji treba biti usvojen iduće godine. Dakle, evo, Ovim sam samo želio naglasiti značaj ovog glasanja pred vijećem i značaja da to bude spremno za Strasbourg u 11. mjesecu i isto tako to će imati svoj utjecaj na zajednički stav Europske unije. Mislim da je do sad postupak bio e, jako inkluzivan, ne samo kada je riječ e, o uspostavljenom dijalogu između kluba zastupnika. Naravno, mi smo imali već svoj prvi sastanak izvjestelja o Sjeni, no to je bilo dobro i što se tiče konzultacija i otvorenog dijaloga uspostavljenog sa nevladnim organizacijama, raznim e, tijelima i tu se može vidjeti da su oni bili usredotočeni na e, rad na, to se može vidjeti posredstvom brojnih e, dosadnih amandmana. 466 amandmana je točan broj, ovo je jako puno. Mislim osobno da je to prvenstveno potvrda i značaj inkluzivnosti postupka, to je odraz želje da se sva, e, svi različiti stavovi tu E, izraze. No sad je naravno vrijeme da kao prvo napravimo kompromise gdje to moguće i stoga ćemo imati, s tog razloga ćemo imati u srijedu e, sastanak izvjestitelja u Sjeni i pozivam kolege da se spremimo svi na kompromise jer će nam kompromisi biti e, nužni ukoliko želimo izglasati ovo izvješće idućeg tjedna pred odborom. No, ne radi se tu samo o e, kratkom vremenskom roku, već jednostavno moramo imati doći do kompromisa ukoliko želimo odaslati jasnu poruku, jer ukoliko napravimo e, tekst koji će izgledati Božom drcetu, onda ćemo razvodniti jednostavno poruku koju želimo uputiti. Tako da bilo dobro da sve ove doprinose koji su doista e, dobri, vrijedni, ali najvažnije je da dođemo do jasne poruke. Dakle, jedna od ključnih stvari jest značaj pristupa utemeljenog na ljudskim pravima dakle, u ovom novom globalnom razvojnom okviru nakon 2015. godine. Zašto je tome tako? Pa ne samo, nije to jedini kriterij mi naravno hoćemo iskorijeniti siromaštvo i tako dalje. Sve je to tu u ovom tekstu, ali u, u široj političkoj analizi mi smatramo da evo, ono što vidimo, što je isplivalo na raspravi naše radne skupine, jeste da je ovo jedan od e, ciljeva održivog razvoja manje izložen napadima i kritikama. Dakle, koliko želimo zadržati taj glas u pustinji, e, evo, trebamo se usredotočiti na, na ovu stvar koju želimo očuvati. Mislim da je ovo politički imperativ i moramo reći jasno i glasno da je ovo apsolutni prioritet i zato želim e, reći zašto je to stavljeno na ovako važno mjesto. Želimo dakle utemeljiti glasanje na e, pristupu poštovanja ljudskih prava. I to je odmah stavljeno nakon iskorjenjenja siromaštva i e, fokusiranost na održivi razvoj. I isto tako jedna od e, stvari koja je tu stavljena jeste pitanje 1,5 e, milijardi ljudi koji su u ranjivim državama to je jako važno jer naravno nema mogućnosti razvoja bez mira i sigurnosti. I zato trebamo napredovati glede toga. Dakle, ponekad manje znači više. Dakle, ukoliko se usredotočimo na to, onda ćemo odaslati jasnu poruku i to će biti bolje shvaćeno i na vijeću, ali i općenito. Bolje će nas e, razumjeti šira međunarodna zajednica koja će analizirati taj dokument i vidjet će kakav i koji je stav parlamenta. A sada prelazimo sa e, održivih razvojnih ciljeva na milenijske razvojne ciljeve. moramo završiti onaj nezavršeni dio posla glede milenijskih razvojnih ciljeva. Sada kad govorimo o prioritetnim e, područjima, e, želim da jasno objasnim da mi ne pravimo nikakav istrpni popis e, održivih razvojnih ciljeva, već samo smo napravili jedan odabir tema i uspostavili redoslijed među njima hirarhijski, da tako kažem, i time odašljemo poruku o tome koji su politički govoreći prioriteti e, za nas. Dakle, koje su one stvari za koje smatramo da nipošto ne smijemo biti uklonjene u eventualnom e, novom e, novoj izradi održivih razvojnih ciljeva. Jer kao što znate, glavno tajništvo će trebati napraviti jedan dokument s tim u vezi i zato smo tome pristupili na ovaj način. Dakle, ne govorimo samo o prioritetnim oblastima i iskorjenjenju siromaštva, već naravno govorimo o pitanju nejednakosti, jer to je jedno od ključnih tema kojima se trebamo pozabaviti u novom okviru. Ali kao što rekoh, i ne mogu to dovoljno puta ponoviti, dakle, smatram da treba biti pravi pristup ovdje uspostavljen. E, neću prolaziti kroz sve točke sada, to, je, to prepuštam raspravi i u srijedu ćemo raspraviti o kompromisima, no u svakom slučaju nadam se da ćemo moći e, sutra početi raditi na tome. Postoji još jedna stvar za koju mislim da je važno ovdje reći. U izvješću govorimo o središnjem mjestu žena u novom razvojnom okviru. I ovdje želimo odaslati jasnu poruku da se tu ne radi samo o bilo kakvom obliku diskriminacije. Jer E, ne govori se samo o jednakosti, već o središnjoj ulozi žena u razvojnoj agendi, jer tu prolazimo kroz sve moguće oblasti razvoja. To je još jedna stvar na koju stavljamo naglasak. To je značaj PCD-a jer bez toga neće biti nikakvih e, realnih ostvarenja za nove održive razvojne ciljeve. Naravno, mm, sve vam je jasno da u novom, odnosno u prvom, e, prvoj verziji e, teksta imamo ograničen broj riječi i to je jedan od razloga zašto je došlo do tolikog broja amandmana. U svakom slučaju e, ovo je pomoglo da se shvati e, osvještenost, univerzalnosti ovog novog razvojnog okvira. Dakle, ovi novi e, održivi razvojni ciljevi moraju biti jasno prikazani u novoj Europskoj uniji. No, Naravno, postoji još jedna dilema koju ostavljam za kraj i koju želim jasno e, izložiti. Naime, prethodno smo razgovarali na sastanku ovog odbora o pitanju broja, e, odnosno o, o državnom razvojnom cilju 16 i to je onaj koji je najviše napada, na koji se najviše obrušavalo e, na međunarodnoj razini tijekom razgovora i e, što se njega tiče postoji strahovanje da ukoliko se govori o ideji smanjenja broja predloženih e, održivih razvojnih ciljeva postoji strah da će taj cilj broj 16 biti vjerojatno jedan od prvih koji će nestati s popisa, a mi to ne želimo. S druge pak strane imamo veliki broj kolega koji e, bi želio da se uveliko pojednostavi i smanji broj e, održivih razvojnih ciljeva i kad se kaže, oni kažu da kad imamo 17 prioriteta, onda ništa nije prioritet. Iz toga smatraju da bi se trebalo svesti taj broj. Dakle, tu postoji jedna očita kontradikcija naših dva, dva ciljeva. I zašto želim reći da bismo trebali priznati kako bi prijedlog radne skupine mogao biti pojednostavljen, ali ne na pristupu utemljenom na ljudskim pravima. I mislim da je to poruka koju bismo mi kao parlament trebali odaslati. Mi nismo protiv mogućnosti da e, naši pregovarači u međuvladinom e, vlađenim e, pregovorima smanje broj održivih razvojnih ciljeva, ali ne na uštrb pristupa na ljudskim pravima. Eto, to je možda jedan od, jedna od mogućnosti da se riješi ta kontradiktornost i dilema. Konačno želim reći da se sad nalazimo na tom raskrižu, u tom trenutku gdje je vrijeme ključna stvar. Ukoliko budemo odgađali pregovore, onda se izlažemo opasnosti da ne dođemo do jasne poruke ili da uopće ne usvojimo nikakvu rezoluciju. Dakle, evo, ovo je na neki način utrška s vremenom. Imat ćemo u srijedu, dakle, sastanak izvjestelja o sjeni i očekujem da ćemo imati e, produktivan razgovor to koji će e, obuhvatiti različite stavove, ali isto tako da se napravi kompromis koji će biti jasan i da odošljemo e, jasnu poruku stava ovog parlamenta. Hvala. Hvala. Odmah predajem riječ izvestljeno u sjeni, a onda ćemo otvoriti rasprave. Evo Šlajn ima riječ u ime socijalista. Hvala vam, Zahvaljujem izvjestitelju na obavljenom poslu. To je za sve nas dobra početna pozicija. Mi smo pokušali da učiniti da on postane još aktualniji. Htjeli bismo ojačati dakle, zaključke vijeća iz prosinca. Imali smo malo vremena, predstavili smo ipak e, gotovo stotinu amandmana. Tijekom ovog, ove rasprave trebalo bismo početi od zaključaka otvorene radne skupine. Trebalo bismo istaknuti neke od tih prioriteta i da najinovativniji ciljevi ne budu stavljeni u stranu ili pak ponovno podvrgnuti raspravi tijekom pregovora. I ovdje se sasvim slažem s vama da smanjenje broja održivih razvojnih ciljeva zapravo može dovesti u pitanje upravo one ciljeve do kojih nam je najviše stalo kao što je riječ o neravnopravnosti, odnosno ravnopravnosti spolova. U amandmanima smo predložili i svojevrsno restrukturiranje, da se izvješće drugačije strukturira kako bi se istaknula važnost svjetskog partnerstva te potreba da se dođe do snažnog stajališta Europske unije. Predložili smo i zadnje poglavlje koje bi obuhvatilo naj, e, najvažniji dio izvješća, kako se borba protiv korupcije, protiv utaje poreza, kako uključujemo civilno društvo, nacionalna tijela, nacionalne parlamente. Ba, bavili smo se pitanjem borbe protiv neravnopravnosti, to mora, dakle, u borbu protiv neravnopravnosti moramo uključiti sve e, e, skupine. Moramo se boriti protiv svih oblika neravnopravnosti, ne samo kada je riječ o razlici u dohodku, govorili smo o djeci, o ženama i o manjinama. Potom je tu e, povezanost između klimatskih promjena i razvoja. To ste vi već istaknuli, gospodine izvjestitelju a tu je i e, ključna uloga zdravstva, obrazovanja, reproduktivno zdravlje. Potom je tu važno uključiti privatni sektor kako bi se i on povodio za poštovanjem ljudskih prava, dakle tu je odgovornost. I na ovim osnovama smo spremni sama raspravljati o kompromisima, zato što je riječ o velikim E, izazovima, o svim je e, klubovima u interesu da se postignu sporazum o tim pitanjem kako bi se došlo do zajedničkog stajališta parlamenta koji bi potom e, dobio što je veću moguću podršku na plenarnoj sjednici. Hvala vam. Thank you. Mr. Hvala gospodine uloženog amandmana. Ja osobno dakle, na njih. Ja ovdje govorim samo sad o jednom amandmanu koji se odnosi na pitanje ponovnog organiziranja ciljeva održivog razvoja. Komisija u svojom dopisu rekla da je potrebno napraviti, organizirati ciljeve klastere u Evo, stavak 32. Tu se pozdravlja e, napredak ostvaren, ali smatra da je broj identificiranih e, ciljeva u, zaključ, u zaključcima toliki da ga treba pojednostaviti i smanjiti. Enke nisam predložio smanjenje ciljeva, već ponovno organiziranje ciljeva. Što se mene tiče, može biti više od 17. Ali već i sa 17 njih imamo bočno drce. A izgleda da ćemo imati sve više i više ukrasa, ali nemamo stablo, ni grane. Iz tog razloga sam predložio da ponovno organiziramo e, ciljeve pod e, velike stavke, dakle, održivog ekološkog e, razvoja, globalnog partnerstva. Dakle, tu se uopće ne radi o smanjenju, već o naporu, dodatnom naporu da stvari organiziraju. Dakle, možda formulacija nije dovoljno jasna i može biti različito protumačena i mislim da nije prekasno da se e, ovome pristupi na ovakav način. Mislim da bi vijeće i komisija mogli e, o tome pregovarati i želim e, pozdraviti predstavnike Afričke unije. Na našem sastanku Afrička unija je predložila šest prioriteta, šest ciljeva i možda bismo nešto mogli naučiti od njih. Tako da se nadam da ovo neće biti krivo tumačeno. Dakle, ne radi se o smanjenju, već o reorganizaciji. Možda se može, dakle, uopće nije isključeno da povećanje broja ciljeva, ali samo da se to organizira na kvalitetni način. Hvala. Hvala gospođo predsjednice. Mislim da smo sada u ono ključni moment koji se tiče ovog okvira nakon 2015. i kao Evropska unija moramo biti jedinstveni i zaista ambiciozni, moramo biti vjerodostojni u svakom slučaju isto tako i očuvati održivi razvoj. Neki ključni elementi moraju biti prioritarni, a to su za mene tri. To je suzbijanje siromaštva. Siromaštvo ne smije eh, biti više faktor koji se e, odnosi na prihode. To je višedimenzionalan faktor koji moramo kao takav zastupati, a onda isto tako je riječ o sudjelovanje e, ljudi, postoje različiti indikatori, trebaju nam financijska sredstva kako bismo ovaj okvir pravili u Ako se ne pozabavimo ljudima, tada ne možemo ništa pokrenuti. Isto tako sam mišljenja da ciljevi i ravnopravnost, nediskriminacija, to su vrlo važni točke kako bi se ovaj socijalni napetosti smanjile i kako bi se stabilnost e, postigla. Isto tako i izvori same ravnopravnosti koje nisu samo gospodarski, već su i politički naši amandmani upravo idu u tom smjeru, a nadamo se da će vijeće to prihvatiti, da će to imati dobru podršku. Marija Hojbuk ima Hvala gospođo predsjednice. Imamo preko 400 amandmana, međutim iz rasprava koje sada vodimo vidim da ovdje postoje mnoga preklapanja i da će ih biti i zbog toga sigurno da će se oni sami po sebi smanjiti. Ukoliko imamo izvješće koji želi e, dati jednu jasnu iskaz, jedan jasku poruku, onda ovo izvješće mora biti precizniji, najprecizniji mogući. Samo jedan primjer, ako kažete žene su jako važne, onda mora moramo naravno u ovom okviru isto tako uključiti i prava žena i moramo ih tako imenovati, samo kao primjer ovo navodim. Sljedeće što bih e, želio e, navesti, to je znači borba protiv siromaštva, tri važna stupa, gospodarsko-socijalna pitanja koje mora biti jasno imenovani, a sve to u održivoj obliku. Kao temelj bih e, isto tako predložio da se izvješće otvorene radne skupine Ujedinih naroda e, titulira upravo na taj način u ovom dopisu, a i u ovom izvješću e, bih to naglasila kao to, recimo, prava žena ili mala seoska gospodarstva koja treba napomenuti. Ukoliko govorimo pristup ljudskim pravima kao takav i koliko smatramo da su ljudska prava izuzetno važna, onda moramo istaknuti u svim ciljevima da su ljudska prava prioritetna i mora se uvijek iznova naći u našim dokumentima. Neravnopravnost koja je navedena za nas je izuzetno važna i tu moramo u svakom slučaju biti uvijek prisutni u pojedinim ciljevima, ih moramo svakako taksativno navesti. Važan cilj koji svakako, ako isto ne smije nestati, to je klimatske promjene. Klimatske promjene su izuzetno značajne za sve one zemlje u kojima se on najizrečitije događa, zbog toga ovaj cilj svakako mora biti naveden izrekom u izvješću. O pravama žena sam već govorila, meni je jako stalo do poljoprivrede, ne samo produktivnom poljoprivrednom gospodarstvu, već i o održivoj poljoprivredi. Tu je riječ isto tako i o malim seoskim gospodarstvima koje ne samo da moramo poduprijeti, već ih moramo i zaštititi u njihovim pravima. Land grabbing, land grabbing kao pojam, pristup vodnim resursima, pristup sjemenu, a isto tako moramo to unijeti u izvješće i mora se uzeti u obzir. Kad govorimo o rastu i porastu, onda ovaj rast mora uvijek biti u planetarnom granicama, jer rast nije neograničenog karaktera. Upravo ovaj snažan rast industrijskih nacija ima uske veze sa klimatskim promjenama i zbog toga ovaj rast moramo drugačije prikazati nego li što ga e, prikazujemo. E, osjetljive države, fragilne države, izuzetno važna tematika za nas je financiranje financiranje kao tako ne samo da piše da se financiranje ne smanjuje, nego moramo izrekom unijeti da 0,7% e, brutodruštvenog proizvoda sve države moraju doprinijeti i to smatramo kao jedan naš temelj i osnovnu postavku. Nelegalni tijek novca, otvoreno moramo sagledati i ovu temu, izuzetno je važna i možda bismo morali navesti, a isto tako vidjeti da li bruto društveni proizvod uopće bude podloga za naše e, razvojne ciljeve, da li tu možemo razmisliti možda i o alternativnim pokazateljima, a možda jedan drugi i mehanizam nadzora, a osim monitoringa novčanog tijeka i na koji način se sa ovim novčanim tijekom ponašamo. Važna točka koju isto tako želimo još naglasiti je pozicije stalnog izvjestitelja. Nije samo važno da imamo sada jednokratno jedan dobar izvještaj i da damo signal prema van što mi kao Europski parlament želimo i tražimo, već bismo trebali to nadzirati i moramo pratiti od strane parlamenta kroz čitavu fazu realizacije, a to bi bilo znači potrebno osnivanje stalnog eh, promatrača, odnosno stalnog izvjetitelja. Nekoherentnost u političkom području to eh, u tu skupinu spada trgovinska politika i politika agrarnih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda. Moramo vidjeti da li se tu proizvodi šteta koju ne želimo i svakako bi to trebalo navesti u izvješću. Good governance kao pojam, izuzetno važan izazov, a i pod poglavlje smatramo da je potrebno i za good governance. Mislim, a isto tako mogu istaknuti da mnogi amandmani se preklapaju i na dobrom smo putu zaista da dobijemo jedan jako dobar izvještaj pred Evropskim parlamentom koji ćemo donijeti. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala gospođa Jimenez Peferel. Hvala. Htio bih reći da sam bila izvjestiteljica u sjeni ime odbora za e, odbora FAM za prava žena i želim pohvaliti što e, rad gospodina Štira i mi smo željeli dati svoj e, doprinos da se obogati ovo izvješće. Žena ima transversalnu ulogu koji pokriva sve prioritete koji su izneseni, dakle obrazovanje, zdravlje, rad, e, e, dostojanstven rad, e, žene su u lokalnoj mjesnoj samoupravi i također se odnosi to i na nasilje i sigurnost. U našem mišljenju inzistiramo na počinjenim nasilju, na počinjenom nasilju nad ženama u zemljama u razvoju vidimo da su žene i mladi ti koji su najviše izloženi povredama svojih prava i isto to je poput oružja oružja treba na tome inzistirati no u svakom slučaju želim zahvaliti izvjestitelju koji je iscrpan i kompletan i pre, ponavlja glavne ciljeve parlamenta trebali bismo biti jednoglasni ja naš glas bude jak e, i da se zajedno borimo protiv izazova koji su pred nama. Jako me veseli što je puno e, radio na ljudskim pravima i to je bilo, bila ključna tema njegovog izvješća i sve se to očituje u e, političkoj političkom radu koji ojačava njegovo izvješće. Hvala gospođa Hautala i Hvala Marije. je već iznijela stav našeg kluba zastupnika, no želim ponoviti da je izvjestitelj bio jako spreman doći do konsenzusa i mislim da smo jako blizu tom konsenzusu i trebamo svi ispoštovati vremensko ograničenje koje je spomenuo izvjestitelj. Mislim da je ključno strateško pitanje ovdje pitanje koje su mnogi već spomenuli, a to je što reći o broju tih ciljeva. I mislim da e, kada međuvladin postupak doista počne iduće godine, da će doći do velikog pokušaja da se smanji broj ciljeva s tom navodnom željom da se e, pojednostave stvari, ali u biti za toga su jaki politički ciljevi da se svedu neke, neki ciljevi koji se odnose na prava žena, na primjer. I zato me veseli što e, je izvjestitelj e, do te mjere stavio naglasak na pristupe utemeljen na ljudskim pravima Dakle, želim reći da e, je e, ovo jako dobro e, napravljeno. Mnogi će, mnogi će iskoristiti našu argumentaciju kada nam se bude govorilo da je stvari su više komplicirana. Evo, kolega je spomenuo malo prije restrukturiranje. Ja se pitam da li trebamo tome sada pristupiti ili malo kasnije, no u svakom slučaju o tome će se raspravljati i odlučiti na sastanku izvjestelja u Sjeni. Ja osobno mislim da ćemo E, uskoro e, razgovarati sa glavnim tajnikom i nadam se da će to, to izvješće na kraju biti barem jednako ambiciozno kao i ovo sada, no nema nekog jamstva za to. Naravno, doće do međuvladnog pristupa, onda ćemo morati se boriti i nadam se da neće ta borba biti jako komplicirana. Hvala gospodin Gerasalon. Evo, ja ću biti kratak e, jer sam discipliniran i slažem se potpuno s onim što je, naš izvjestitelj u Sjeni rekao, no mislim da sam ja uložio pet amandmana koji u potpunosti preuzimaju tu ideju da se e, bavimo zemljama e, propalim zemljama i da im se pomogne. No želim investirati na jednom od tih amandmana gdje se poziva na razumijevanje, na pomoć e, svih klubova. No ovdje se u tom amandmanu se kaže da treba pružiti pomoć i zaštitu ljudima koji e, pate od e, bilo kojeg vida hendikepa, koji su sa siromaštvom. Da li predstavnici komisije žele nešto reći? Kratko, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Pozdravljamo ovo izvješće. Ono dolazi na vrijeme, upravo pred zaključke vijeća u prosincu i možemo naći neke njegove elemente i u sintezi tajništva. Imamo slaganje sa idejama koje je komisija iznijela u dvama komunikacijama. Posljednja je bila u lipnju, samo kao primjer, e, navešću koncentraciju na boru protiv siromaštva, naglasak na ljudskim pravima, pitanja ravnopravnosti spolova, te važnost civilnog društva i privatnog sektora unutar ovih novih okvira, važnost pitanja neravnopravnosti, činjenica da cilj broj 16 o pitanjima sigurnosti, pitanjima upravljanja da je važan, i da ćemo ga nastaviti promovirati, da nećemo dozvoliti da se on ublaži tijekom pregovora. Tu je važnost sigurnosti hrane, te posljednje, ali najmanje važnost, koherentnost razvojnih politika za koje također vjerujemo da će biti od središnje važnosti prilikom provedbe ovog novog okvira. Tu su i pitanja koja su teška, nalaze se pred nama, to je naglasio i sam izvjestitelj, riječ je o univerzalnosti i kako će se ona provesti u Europskoj uniji. To je povezano općenito sa pitanjem provedbe. Svima nam je jasno da je potrebno novo svjetsko partnerstvo. Imamo zemlje koje se razvijaju, i koji će trebati shvatiti da imaju važnu ulogu u provedbi ovog programa na nacionalnom planu, ali i šire. To je također važnost domaćih resursa i politika koja bi se trebala naglasiti. Neki zastupnici i izvjestitelji su govorili o broju ciljeva, o činjenici da ih imamo 17. Mislim da se svi možemo složiti da u idealnom svijetu da je 17 prioriteta jednostavno previše. I upravo sam u New Yorku nedavno razgovarao sa ljudima koji usko surađuju sa glavnim tajnikom, koji su naši ključni partneri. Tu su Indija, Brazil E, SAD i mislim da postoji zabrinutost e, da se neće dovesti u pitanje ova lista 17 ciljeva, već e, da će se on ograničiti na njihovu podjelu u klastere kako bi se oni bolje predstavili, kako bi se predstavili u obliku okvira koji je potom lakše priopćiti. Mislim da ne postoji želja da se e, ponovno započne sa raspravama o ovim pitanjima u New Yorku i slažem se sa drugim govornicima koji su to spominjali. Ako se to dogodi, tada će se neki ciljevi koji su nama posebno e, dragi, da bi se ta, oni tada mogli ugroziti. Neki su zastupnici već istaknuli ali ja ću to ponoviti, potrebno je jako europsko stajalište za ovo međuvladine, za pregovore i nadamo se da ćemo zajedno vijeće, e, parlamenti i komisije, da ćemo zajedno doći do ambicioznog stajališta koje ćemo potom obraniti tijekom idućih mjeseci. Potom je to pitanje klimatskih promjena, on se spominje u otvorenoj radnoj skupini, to su dotaknuli prethodni govornici. Ovo temeljno pitanje treba naći svoje mjesto u idućem okviru i on mora i dobiti e, potporu tijekom pregovora o klimatskim promjenama koji će zasigurno naći svoje važno mjesto u pregovorima iduće godine. Hvala vam sljedeće glasovanje o klimatskim promjenama. Nadam se da ćemo moći pomiriti različite interese. Gospodine Štir, izvolite. Hvala vam, predsjedavajuća. Želim zahvaliti e, svim kolegama koji su doprinijeli ovoj raspravi kao i onima koji su to učinili e, predstavljanjem, odnosno podnošenjem amandmana. I nekoliko riječi o pitanjima koje ste postavili malo čas. Spomenuli ste globalno partnerstvo, da bi se to dio trebao izvješću ojačati. Zasigurno ćemo poraditi na tome, odnosno ćemo u tom e, pravcu kada budemo izrađivali kompromise. To je tu pitanje neravnopravnosti. Rekli ste svih vrsta nejednakosti, to, nas, to je također još jedno pitanje koje će naći svoje mjesto u kompromisnim amandmanima. O tome ćemo odlučivati na sastanku e, sa izvjestiteljima iz Sjene. Kad je riječ o privatnom sektoru, mjesto da se to pitanje zanemari riječ naime o vrlo važnom dionicima koji imaju važnu ulogu u zemljama u razvoju bolje je imati taj dio i naglasiti ulogu koju on ima, odnosno kako može doprinijeti razvojnim ciljevima. Dakle, kako ne bismo ignorirali postojanje tog pitanja, mislim da je mudrije da se ono odražava u tekstu. Imamo dakako aktivan privatni sektor koji može doprinijeti ovim ciljevima i to je nešto što bismo, čime bismo se trebali pozabaviti. Potpredsjedniče, vi ste dakako dobro naveli razliku da nije riječ o smanjenju većoj organizacije. Zajedno smo izradili amandman koji sugerira pravac u kojem bismo trebali ići, a kako ne bismo previše suzili mandat e, parlamenta tijekom pregovaračkog procesa. Mislim da to nešto što je svakako moguće, ali moramo izbjeći nesporazum da kojem mi smo mi ti koji određuju kako stvari treba reorganizirati, ali trebali bismo dati određenu sugestiju unutar teksta amandmana. Kolegici Sanchez, siromaštvo koje se temelji na prihodima. Da, dakako, to je nešto što se treba naći u kompromisu na kojem ćemo nastaviti raditi a onda ćemo e, vidjeti kako ćemo napredovati. Ali ne bi trebalo biti problema. Možda to nije bilo jasno iz teksta koji imamo u prvom, u prvom nacrtu, ali to ćete vidjeti u kompromisu. Potom, kada je riječ o važnosti dobrog upravljanja, ono bi se također trebalo to naći, ali govorimo o globalnom dobrom upravljanju, spomenuli ste otimanje zemljišta, land grabbing. Ajde ako globalno upravljanjem to znači da na sistemama da je potrebno dobro upravljanje, dakle ne samo u zemljama u razvoju, iako i njih spominjemo. Dakle, to je univerzalnost novog okvira i kada govorimo o dobrom upravljanju, govorimo o globalnom dobrom upravljanju. To bi smo trebali naglasiti. Potom cilj od 0,7%, mislim da se on nalazi u kompromisnom amandmanu, imamo veliki broj amandmana koji se toga tiču. Kada je riječ o stalnom izvjestitelju, mislim da je vaša primjedba dobra, ali nisam siguran je li ovaj dokument e, mjesto e, na kojem bi se trebali odlučiti o tome, to, bi trebao odlučiti odbor. Mislim da o tome nema potrebe da raspravlja cijeli parlament i otvoren sam za ovaj prijedlog koji je svakako legitiman. Tereza je spomenula o mišljenje odbora FEM i hvala ti na tome. Žene treba imati aktivniju ulogu, ne samo kako bi se e, dokinula diskriminacija i slučajevi nasilja. E, uloga žene je važna i u procesu donošenja odluka u politici, to je nešto što se treba naglasiti u ovom izvješću. Kolegici Hautula, hvala vam na optimizmu i na želji za konsenzusom. Radujem se srijedi kada ću, nadam se, dobiti taj konsenzus. Za propale države također želim reći da imam pozivanje na njih i tu ćemo nastojati ključiti pitanje osoba s teškoćama. Kada je riječ o broju ciljeve, tu ću zaključiti. Kako ćemo ih organizirati, to će biti pitanje rasprava, To smo našli neke elemente u dokumentu tajništva, generalnog tajništva. A mislim da bismo trebali iznijeti svoje stajalište o tome. Ne bismo trebali bojati iznijeti jasno svoje stajalište. i idemo u pravcu onoga da istaknemo da smo otvoreni za reorganizaciju. Kao što je rekao predstavnik komisije, u idealnoj situaciji moglo bi doći do smanjenja. Dakle, ne protivimo se tome, ali ne želimo da to ide na uštrb e, pristupa koji se temelje na ljudskim pravima i to je jasan signal. I ukoliko na koncu pošaljemo tu poruku, govorimo koliko imamo ambicija s tim u vezi, ako je to poruka koja će proizaći iz ovog izvješća, tada smo već postigli važan cilj. Dakako ne govorim da je to jedini cilj, ali je važno da barem, da barem ta poruka jasna i hvala vam još jednom na svim vašim primjedbama. Thank you, Mr. Thank you, Hvala vam, zastupniče Štir. Znam da se sastaje, da se izvjestitelji sjene ponovo sastaju sa izvjestiteljem ovog tjedna, ali trebamo glasovati ovog tjedna ukoliko želimo utjecati na odluke vijeća. Dakle, važno je da glasujemo 11. studenog. Znam da činite što možete kako biste došli do kompromisa. Nadam se da će imati dobar glasački popis do idućeg tjedna. Hvala vam svima. Vi koji čekate raspravu o eboli, ima nešto ćemo kasniti, sad imamo raspravu o klimatskim promjenama. Koliko biste mogli biti tihi, vi koji odlazite, molim vas da to učinite tiho i uskoro ćemo početi sa glasovanjem. Nadam se da imate spremne svoje glasičke kartice.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 je prošlog tjedna usvojilo zaključke o klimatskim promjenama. Zaziva se smanjenje od 40% emisije stakleničkih primjera. Zadani su ciljevi za energetsku učinkovitost, naša rezolucija koju ćemo glasovati će biti poslana odboru za okolište. te ćemo potom imati glasovanje u, na plenarnoj sjednici, to prije sastanka u Limi početkom prosinca. Tu ćemo na kojoj će se zadati pravac za klimatske pregovore u Parizu iduće godine. Upravo smo govorili o održivim razvojnim ciljevima i pitanju e, klimatske pravde, odnosno svjetske pravde. Idemo dakle na glasovanje, to je amandman 30. Ko je za, nekad idem ruku. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amaman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Usmeni amandman broj 2. Riječ je o vrlo kratkom amandmanu, da samo ispravka. Tko je za? Sa usmenim amandmanom. Tko je protiv? suzdržani, moramo provjeriti. Dakle, provjerit ćemo amandman 2. Otvoram glasovanje. EFDD imate dva člana više, odnosno jedna osoba ne bi, odnosno da, dva člana viška za EFDD. Imate pravo na dva glasa. A kažu mi da e, četvero ljudi glasuje, ne znam što se događa. Čini se da sustav e, ne radi, budite strpljivi. We'll just check. Yeah, because I can't see any more <laughs> members. I can only see two. Ja, vidim samo dva člana ovdje, a vidim četiri glase. To je jako um, neobično. Ne znam što se događa. Um, <laughs> we'll have to wait. Should we do check, full check? Moramo provjeriti sustav. They're checking the system. Provjeravaju sustav. Dakle, Sada mi pokažete još jednu ruke. Tko je za usmeni amandman 2? Dobro, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nadam se da nemate negdje blizance koji glasuju zajedno s vama. Kompromis četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman 3. Tko je za? Dakle, Vidimo to riječ od 10% našeg odbora, dakle ne možemo glasovati o ovom usmenom amandmanu. Imamo dakle kompromis broj 5, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 40, na usred stranice. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Kompromis 7 na stranici 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 50, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 54, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo li o 55. Da, dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se, ispričavam se, odbija se, 58, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman 60, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na uvodne izjave. Amandman 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, pa, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se amandman 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 23. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se konačno glasovanje i to elektronsko. Otvaram glasovanje. Close the vote. Zatvaram glasovanje. 19 za, 3 protiv, jedan, suzdržan. Hvala svima onima koji su sudjelovali u ovom glasovanju, koji su sudjelovali u radu na ovom izvješću. Idemo na brzinu na posljednju točku dnevnog reda. Pozvat ću govornike da nam se pridruže ovdje za predsjedničkim stolom. Eh, a meni me Thank Kolege, molim vas za mir, zato što već e, kasnimo. Bavit ćemo se vrlo važnim pitanjem. Zauzmite svoje mjesta tako da možemo e, početi sa desetom točkom dnevnog reda, to je razmjena stajališta o krizi Ebola. Ovo nije prvi put da raspravljamo o ovoj temi, što u našem odboru, što na plenarnoj sjednici. Kao što znate iz vijesti, situacija je iznimno ozbiljna. kad smo zadnji put govorili o ovom pitanju, početkom rujna vidjeli smo dolazili pomoć iz EU-a na teren, tu su kolege iz DG-a Eko koji će nam reći o tome je li postignut napredak po tom pitanju od uspješnosti ove humanitarne pomoći. U ovom pitanju se prošla tjedna raspravljalo na Europskom samitu i odlučeno da će povrednik Stiljanidis biti naš izaslanik za ovo pitanje. On će posjetiti Zapadnu Afriku tijekom idućih tjedana i nadamo se da ćemo dobiti njegovo izvješće čim se vrati iz te misije. Danas ćemo poslušati naše gosta, to je veleposlanik Usmane Sila, veleposlanik Republike Gvineje i Europskoj uniji, predsjednik odbora veleposlanika zemalja Afrike, Karibe i Pacifika, potom je tu gospodin muhammad Mumuni, glavni tajnik skupine ovih država. Ko će vam reći nešto o zaključcima simpozija o krizi uzrokovane ebolom, sastanak je održan prije nekoliko dana u Briselu i reći će nam najnove vijesti iz država zahvaćenih ovom pošasti. Kao što znate, odlučili smo u odboru izraditi izvješće o poukama koje smo izvukli iz ove krize. Nadamo se da se nešto nikad neće ponoviti. Tu je naš kolega izvjestitelj. A čuli smo i e, iz, iz izvješća naših kolega iz zemalja Afrike, Kariba i Pacifika, te je tu kolega iz DG koji će nam dati na, znači, najnovije izvješće iz europske perspektive, a potom su tu još dva predstavnika iz komisije, te jedan iz Europske službe za vanjsko djelovanje. dajemo riječ e, veliposlaniku Sili, osam minuta, da nam kaže kakva je situacija u Gvineji, je li se ona poboljšala ili želite li veleposlaniče istaknuti što bismo mi mogli učiniti kako bismo vam pomogli? Hvala vam. Merci beaucoup, madame. Najviše hvala, predsjednice. Dopustite najprije da vam se zahvalim u ime država akp p-a i veleposlanika dakle, kluba kojim predsjedam. Hvala vam na tome što ste me pozvali po drugi put Naime, 23. rujna 2014. godine bio sam s vama, s kolegama iz Sierra Leona i tada smo razgovarali o eboli. Dakle, najljepša hvala još jednom na ovom pozivu. Istina je, od 23. rujna države AKP odlučili su organizirati tri najugroženije države, Sierra Leonom, Gvinejom i Liberijom, organizirati simpozij koji je održan u domu AKP-a 17. 10. Taj simpozij pripremljen je na učinkovit način. Odajem počas gospođi Remon, glavnoj e, potajnici AKP-a, koja je jako dobro organizirala simpozij. Imali smo otprilike 185 sudionika. Tom prigodom svi su akteri koji su uključeni u borbu protiv ebole sudjelovali u raspravi. Imali smo čak i mogućnost pozvati velikog e, čuvenog profesora iz Gvineje koji se bavi istraživačkim radom ne samo o eboli, već e, o e, sidi i drugim bolestima. Dakle, to pokazuje da nemamo samo u Europi i Americi borbu protiv tih bolesti, već i u samoj Africi imamo velike E, istraživače koje rade na ljekovitom bilju da vide da li se može na temelju tog ljekovitog bilja naći možda ne cjepivo, ali ljekove koji bi nam pomogli da se bori protiv ebole. Dakle, taj profesor koji je došao iz Gvineje napravio odlično izlaganje o virusu ebole, o rezultatima svog istraživačkog rada i o suradnji Dakle, on ne radi sam, izoliran, već, o, već je govorio o e, suradnji s velikim e, institutima, o tropskoj medicini, kao što su ovi iz Ambersa, iz Hamburga u Njemačkoj, koji se bori protiv ebole i sa sveučilištem iz Liona. Dakle, on nam je napravio svoje izlaganje i dao nam je određenu nadu i ukazao na to da ne samo u Europi i u Sjedinjim američkim državama da se vodi jak istraživački rad, već nam je pokazao da i u Africi imamo istraživače koji rade na obećavajućim rješenjima. Njegov institut je e, napravio jedan proizvod koji e, na, za koji e, se radi na patentiranju kako bi se borilo protiv ebole. Evo nekoliko konkretnih e, rezultata istraživačkog rada. Imali smo također i belgijske profesore koji su nam e, jasnili što se radi u Belgiji glede iznalaženja cijepiva. Znate da je 76. virus ebole, ebole identificirao belgijski E, eminentni istraživač. A druga stvar, razgovaralo se o situaciji na terenu. Tu smo imali sreću imati predstavnike Liječnika bez granica, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Međunarodni crveni križ, koji su napravili jedno veliko izlaganje gdje se govorilo o, svoj, o njihovim iskustvima u te tri zemlje. Moram vas obavijestiti da do današnjeg dana imamo skoro 5000 mrtvih u tri države i skoro još 10.000 oboljelih, a stopa smrtnosti je između 50 i 60%. Dakle, što se boli tiče, kao što je to rekao ministar zdravlja Liberije i to je poput šumske šume. Ebola je za nas poput šumske šume koja izaziva strašne posljedice. Dakle, stvar je hitna, a trebalo bi nas konkretno, hitno na terenu pomoći, poboljšati naše zdravstvene sustave koji su manjkavi. Zatim druga hitna stvar jeste obučiti naše liječnike, naše zdravstvene radnike za borbu protiv ebole i treća hitna stvar jeste opskrba u materijalu opremi. Predsjednice, vi ste me pitali što se ovdje može učiniti, pa evo, kao prvo, e, mi želimo da se zahvali Europskoj uniji, da se zahvali komisiji i svim odjelima Europske unije koji su e, se mobilizirali. Istina je da je e, međunarodna reakcija došla malo kasno, ali nadamo se ne prekasno. Tako da se nadamo da će s ovom velikom, s ovim velikim angažmanom doći do iznalaženja brzog i učinkovitog e, rješenja. Ali ono što je rečeno, dakle, s partnerima iz EFKO jeste izravna pomoć. 9.10. E, e, sa e, u UN-u sa Svjetskom bankom došlo se do, do obveza od 2 do 3 milijarde, ali znate da između preuzetih obveza do isplate i konkretnih rezultata na terenu prođe previše vremena. Mi zahvaljujemo svim ljudima na, na, u Washingtonu i drugdje, ali mi tražimo od država, od međunarodne zajednice brzu izravnu pomoć i pozdravljamo to što je e, Europska unija odredila osobu koja će se baviti koordiniranjem borbe protiv ebole. Jer ono što nam e, nedostaje i što je problematično jeste ta borba. Sjećate se onoga što se desilo u Haitiju, sjećate se svih obećanja, a na kraju je došlo do nedovoljne koordinacije rade. I sve do danas e, nisu riješeni svi problemi izazvani tim potresom. Dakle, trebamo spriječiti da u Gvineji, Sierra Leonu i Liberiji e, da se ne ponove iste greške. Dakle, europske države koje nam pomognu, želimo im zahvaliti, Kini, Rusiji, Kubi, ali sve one moraju koordinirati svoj rad, jer bez koordinacije razne pomoći će se rasuti i opet će doći do neuspjeha. I konačno treći veliki uspjeh ovog simpozija jeste što smo analizirali gospodarsku situaciju. Dakle, nismo samo analizirali e, pitanje e, utjecaja ove bolesti već i na društvo, već i na gospodarstvo. Danas je naše gospodarstvo e, upropašteno izoliranošću, e, naše zemlje su stigmatizirane, dovoljno je vidjeti na određenim zračnim lukama e, ako imate neki od naših, neku od naših putovnica kako se prema vama postupa. Dakle, zbog te stigmatizacije, te izolacije došlo je do urušavanja gospodarskog sustava. Treba nam puno e, susreta i razgovora s predsjednicima Europske unije. Možda sam malo preambiciozan, ali nam treba e, maršalov plan nakon e, ove pošasti ebole, jer nakon ebole nam treba ponovno izgradnja sustava poljoprivreda, turizam, rudarstvo, sve investicije su, svi investitori su se povukli, ovi, ovi sektori su propali i život je postao jako težak ovim državama. Dakle, razdoblje post ebola je nešto treba pripremiti i moram, trebate nam pomoći da rekonstruiramo naše gospodarstvo. Predsjednice, evo, ja se nadam da ćemo uspjeti pobijediti ebolu nakon e, ove, e, ovoga svjetskog angažmana. Međunarodna zdravstvena organizacija daje dnevne rezultate i čin, dobijamo dojam da u Liberiji da se situacija počne stabilizirati. Istina je da je došlo do određene psihoze, vidimo zastrašujuće brojke, ali kada vidimo stvarnost na terenu, jako smo zahvalni cjelokupnoj međunarodnoj zajednici jer se vidi da se uspjeva stabilizirati e, e, širenje e, malo pomalo ebole. Dakle, nadamo se da sav ovaj istraživački rad da će nam omogućiti da do kraja ili početkom, do kraja tekuće godine ili početkom iduće godine da ćemo doći do cijepiva, velik se trud ulaže u Europi, Sjedinjenim američkim državama, Africi, tako da se nadamo doista da ćemo doći do tog cjepiva koje će nam pomoći, ali isto tako i do lijekova koji će nam omogućiti da se suprotstavimo ovoj e, bolesti. Eto, to je sažetak onog što, što je rečeno na simpoziju. A e, za kraj e, odaslan je apel e, Europskoj uniji i Afričkoj uniji i mi u u okviru tog apela e, predsjednice želimo i vašu podršku i molimo vas da organiziramo u najkraćem mogućem roku međunarodnu konferenciju solidarnosti e, za borbu protiv ebole u Briselu. To je napravljeno kada je e, mali bio napadnut od terorističkih skupina i to je bio veliki uspjeh i mi bismo željeli sada da Europski parlament preuzme tu inicijativu zajedno sa Europskom komisijom i Afričkom komisijom kako bismo što prije organizirali veliku međunarodnu e, konferenciju za borbu protiv ebole u Briselu. Dakle, ebola nije naš lokalni kontinentalni naboljka, već je e, svjetska e, globalna prijetnja i na takvu globalnu prijetnju moramo pružiti globalni odgovor ovdje u Briselu. Još jednom svima koji su nam pomogli, koji nam i dalje pomažu, zahvaljujemo osobito Europskoj uniji i pozdravljamo dakle sljedeći dozak posebnog e, predstavnika za ebolu u Afriku i mi ćemo ga dočekati kako spada. Najljepša hvala još jednom vama svima i vama gospođo. Hvala vam što ste došli, što ste nam dali ovaj pregled situacije. Čuli smo apel još i sa međunarodne konferencije. Naš sljedeći govornik je gospodin Alhađi Mohamed Mumuni, glavni tajnik skupine država AKP. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Izuzetno mi je drago što ste me pozvali da govorim na vašem sastanku tijekom kojeg ćemo razmijeniti stajalište o širenju ebole u zapadnoj Africi. Drago mi je, zahvalan sam predsjednici i zastupnicima te u uključenju parlamenta u naše aktivnosti. Kao što je rekao gospodin Magreb, Chan, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, u izbijanje ebole u zapadnoj Africi je najveća prijetnja javnom zdravlju u modernom razdoblju. A predstavlja prijetnju svjetskom miru i sigurnosti te rizik za, te rizik za javno zdravlje naročito u zahvaćenim zemljama, to su Liberija, Sierra Leone i Gvineja a bolest je odnijela gotovo 5000 života i prijeti da će učiniti da će uzrokovati još veći broj smrtnih slučajeva. Naši e, zdravstveni slučajevi nisu otporni, nisu dovoljno otporni da bi se mogli nositi sa ovakvom zdravstvenom uzbunom. Nedostaci zdravstvenog sustava u ovim zemljama koje su zahvaćeni ebolom nas podsjećaju da bez svjetskog napretka i napretka u zemljama AKP-a, a p-a, većina ovih zemalja ne, ispunjava milenijske ciljeve, to je cilj broj četiri, smanjiti smrtnost novorođenčadi i boriti se protiv HIV-a, side, malarije i drugih bolesti. Fokusirana intervencija se treba razviti i pravodobno primijeniti u tim zemljama. To se još nije ispunilo naročito u sklopu agende za razdoblje nakon 2015. Ove intervencije trebaju uključiti bolju raspored e, ljudskih e, potencijala te omjer zdravstvenih radnika u odnosu na broj stanovništva kako bi se ispunili milenijski e, razvojni ciljevi. Tu je riječ o dostupnosti medicinskih proizvoda kada je riječ o zemljama akp Dakle, moramo omogućiti pristup ljekovima, tretmanima za veliki dio stanovništva, ali ne po astronomskim cijenama naše partnerstvo sa Europskom unijom i sa e, Svjetskom zdravstvenom organizacijom mogli bi dovesti do bolje dostupnosti medicinskih proizvoda u 15 afričkih zemalja koje se nose s ovim teškoćama. Prehrana je također izazov za javno zdravstvo u velikom broju zemalja AKP-a i potrebno je sistematski uključiti e, indikatore vezane uz ovo pitanje u naše programe. Tajništvo akp p-a zajedno sa veleposlanstvom Gvineje je organiziralo e, simpozij na koji se pozvao veleposlanik e, Sila u svom obraćanju. Zaključci ovog simpozija naglašavaju sljedeće. Virus ebole se eksponencijalno širi svaka tri tjedna u Sjeri Leone, Oliveri i Gvineji, a tu je i velik broj bolesti s kojima se već nose ove zemlje. Međunarodna zajednica, naročito volonteri na terenu u ovim zemljama trebaju e, dobiti pohvalu za svoj doprinos u spriječavanju širenja ebole. Postoji potreba za jačanjem zdravstvenih sustava u ovim zemljama, naročito kada je riječ o usavršavanju zdravstvenih djelatnika. Međunarodna zajednica bi trebala pružiti izravnu pomoć ovim zemljama, naročito potrebne materijale i osoblje, naročito zdravstvene djelatnike. Međunarodna zajednica e, bi trebala izbjeći klasificirati cijelo ovo područje kao opasno ili ograničavati kretanje ljudi unutar ove regije. Postoji potreba za boljom organizacijom odgovora na krizu ebole, kako bi se izbjeglo gubljenje vremena i resursa. Potrebno je također dati sredstva onima koji rade na terenu. Dakle, pomoć ne rasporediti ne samo na obuhoćene zemlje bolešću, već i na one kojima prijeti rizik od ove bolesti. Moramo pomoći spremnost svim, svih zemalja, naročito susjednih zemalja, kako bi se spriječilo širenje ove bolesti. I konačno, ograničenja nekih komercijalnih e, letova unutar ovih zemalja dovele do pada broja noćenja u hotelima te utječe na njihovu ekonomsku situaciju. Također, ove tri obuhvaćene zemlje se susreću sa brojnim izazovima kako bi e, obuzdali ovaj virus. Imamo i povećan broj slučajeva ovog virusa te smrtnosti u pojedinim regijama. Gube se kontakti sa zaraženima, no koji se ne mogu potom pratiti u sustavu. Potom je tu i sporo pokapanje tijela, to dovodi do izlaganja ljudi unutar, do izlaganja ljudi bolesti unutar zajednica. Potom je tu potreban i dostojanstveni ukop. Tu je visoka izloženost zdravstvenih djelatnika bolesti zbog loših e, mjera prevencije te neadekvatne e, ekipiranosti. Potom je tu nepovjerenje, odbijanje javnih zdravstvenih intervencija, kriva interpretacija. To se dovodi do rasta e, um, izloženosti ovom virusu unutar zajednica. Govorimo o tradicionalnim pokapanjima i to dovodi do većeg broja smrtnih slučajeva. Potom je to pružanje informacija, spričavanje stigmatizacije jednom kada su pacijenti otpušteni iz bolnice. 7% su negativni učinci po zajednice, na žene, na djecu te na nacionalno gospodarstvo u cijelosti. Ovi izazovi pokazuju složeno, složenu prirodu ove bolesti i njezin utjecaj na naše društvo. To traži učinkovit odgovor nacionalnih zdravstvenih sustava i e, globalno partnerstvo. Izbijanje ebole u ovim zemljama zapadne Afrike je dovelo na vidjelo potrebu zdravstvenoj e, skrbi za sve. To je uključeno i u razvojni program zemalja u razvoju. Donatori se stoga pozivaju da se uključe u čitav spektrum aktivnosti koje su potrebne kako bi se spriječilo širenje ove bolesti. To zato što ove zemlje obuhvaćene virusom se već nose sa velikom, velikim nizom problema. Tu su e, zaušnjaci, kolera, pothranjenost, nedostatak električne energije za zdravstvene centre, bolnice, te nedostatak e, zdravstvenih djelatnika. Simpozij je također bio prilika za organizaciju Međunarodne donatorske konferencije koja je predviđena za veljaču ovdje u Briselu. Trebali bismo se veobuhvatno pozabaviti utjecajem odnosno ove epidemije u zapad, na zapadnu Afriku, ali i u široj svjetskoj perspektivi. Također pozivamo svjetsku međunarodnu zajednicu da se uključi u spriječavanje širenja ove bolesti. Simpozij je ponovio zabrinutost da se međunarodna zajednica nije dovoljno brzo uključila u ograničenje širenja ove bolesti. Hvala vam na pažnji. Thank you. Uh, hvala vam. Sljedeći govornik je uh, gospodin bruje iz Europske komisije koji će nam predstaviti uh, stajalište DG Ecoa. Merci beaucoup. hvala predsjednice. Dame i gospodo, hvala što ste me ponovno pozvali. Prethodno sam već imao prigodu potvrditi vam da je naša opća uprava na vašem raspolaganju da vam pruži sve moguće informacije i evo ponovno nam pružate tu prigodu da vas obavijestimo. Evo ja sad doslovno dolazim iz regije i tamo sam proveo cijeli prethodni tjedan, vratio sam se u subotu ujutro, dakle bio sam u Gvineji Konakri, u Sjeri Leonu i u Liberiji i to mi je pružilo mogućnost da steknem opći i svjež dojam stanja na terenu, isto tako pripremajući budući odlazak gospodina Stiljanidesa. I iskoristit ću ovih e, nekoliko minuta koje mi pružate kako bih s vama podijelio glavne dojmove koje sam stekao na, toj, na tom tijekom tog boravka, a to je bio interdisciplinarni e, boravak tu su pristupni e, ljudi, e, kolege e, opće uprave za razvoj, opće uprave za javno zdravstvo i Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, evo mi sada privodimo kraju izvješće o stanju stvari u razvoju epidemije i o ulozima koje to predstavlja. Evo nekoliko uvodnih napomena o samoj epidemiji. Istina je da se može tu i tamo vidjeti određene znakove koji nam stavljaju do znanja da se nalazimo na samom početku jedne etape gdje zajedno sa svim akterima i vladama u regiji možemo početi savladavati epidemiju, odnosno kontrolirati je. Ovdje konkretno mislim na određene statističke podatke koji su upravo objavljeni glede situacije u Liberiji, i oni nagoveštavaju glede bruto izrečenim podacima e, utjecaj epidemije u Liberiji bi mogao biti manje nagao nego što je to do sad bio slučaj. Naravno moramo biti iznimno oprezni u tumačenju ovih podataka jer krajem e, proljeća Liberija je već jednom proglašena kao Ebola free regija a e, sada opovrgava sve te e, vijesti. Dakle, budimo oprezni. Evo što možemo izvući kao zaključak. Kao prvo, jako je jasno da je iznimno teško doći do pouzdanih podataka. Kao prvo zato što i dalje ima e, skrivanja, zataškavanja, višestrukog evidentiranja jednog te istog predmeta. Dakle, statistički podaci koje koristimo nisu pouzdani, stabilni statistički podaci. Druga stvar, virus, epidemija, fenomen je koji je živ i koji se stalno mijenja. Današnja fotografija ili prikaz epidemije ne mora nužno biti sutrašnja i tako dalje i tako dalje. Evo vam dva primjera u Sierra Leone. Ono što e, najviše zabrinjava vlast jeste to što nakon što je bila veliko vrijeme usredotočena u periferne e, zone, e, sada se vraća u urbane regije. A jasno je da u urbanom i ruralnom području nije isti pristup. U Gvineji situacija je iznimno zabrinjavajuća na pograničnoj pograničnom prostoru, e, to je šumski dio e, Gvineje, tamo je se počelo. Imamo jako malo informacija o razvoju epidemije i podhitno moramo e, pojačati tamo svoje prisustvo. I konačno što se Liberije tiče, u Monrovi je situacija dosta zabrinjavajuća, no kao što rekoh, brojčano izraženi podaci su možda malo manji, no Liberija i Sierra Leone su savršeno dobro shvatili da se moraju jako brzo s svojim partnerima, državama, svim dionicima borbe moraju se okrenuti nekoj drugoj strategiji borbe protiv epidemije. Evo nekoliko podataka o alternativama. Dosad smo prvenstveno usredotočavali svoj rad na liječenje i otud e, postavljanje teških infrastrukturnih e, pogona. Evo, danas sam bio sa e, jednim sa ekipom predstavnika liječnika bez granica, osobito belgijskih liječnika bez granica koji, imaju, koji su tek najbolje iskustvo u ovoj borbi. Istina je ono što su rekli da nikad nisu imali tako ogromne infrastrukture koje E, tu, tu se ne, ne radi o desetcima, već o stotinama e, leževa i tome tako konkretno u Gvineji i e, još više u Liberiji. To je bila dakle prva etapa, a razvoj centara za liječenje to su ogromne i skupe infrastrukture, jako malo brojne, E, tu je potrebno puno toga organizirati glede higijene, glede evakuiranja otpada i tako dalje i tako dalje. Dakle to sve e, treba treba puno vremena da se to sve postavi, a jednom kad se to postavi onda više ne mrda. A epidemija se kreće i mijenja, mijenja se, evoluira i može jako brzo preći s, jednog, e, s jedne regije u drugu. I Evo sada podsjećam da sada ulazimo u kišno razdoblje. Dakle, kretanje epidemije će vjerojatno biti sve brže i veće i problem tog promjene mjesta e, epidemije možda se neće samo odnositi na ove tri države koje se na koje se ona trenutno e, odnosi već i na e, zemlje u susjedstvu i još jedna stvar. Jako smo zabrinuti kada vidimo kako se stvar e, razvijala u Maliju, kada je trebalo nekoliko sati da se vidi da dijete ima sve simptome, a očito je bilo da eh, je ono imalo sve simptome i jako je, malo, jako je slabo odrađen posao evidentiranja svih ljudi koji su stupili u kontakt s njim. I zamislite, evo, da eh, u Burkina Fasu u, sada bude pronađen jedan slučaj, pa možete sami zamisliti kako, kako će stvar razvijati. Evo, najgora situacija, nije nužno najgora kad smo saznali kako, do koje mjere je e, Nigerija e, postala žrtvom ebole, svi smo se prepali. samom pomisli što može ebola napraviti u gradu kao što je Lagos. No, evo, za sad smo e, uspjeli E, reći da uspjeli e, obustaviti, iskontrolirati stvar, dakle najgore se nužno ne mora dogoditi, ali kraj kišne sezone i kretanje, e, moguće kretanje virusa nas primorava da budemo jako obazrivi. No, vratimo se sada na ove naše tri zemlje. Dakle, epidemija je, se seli i vjerojatno u drugačijim oblicima. Stoga moramo biti jako obazrivi, tim prije što vlade i e, operateri se slažu e, sa radom, s borbom prije i poslije identifikacije. Dakle, prije identifikacije trebamo što prije identificirati slučajeve i izolirati ih što prije. A to nije e, uvijek kompatibilno s potrebom da se E, ljude e, oboljele prenosi u centar e, koji se može nalaziti deseta kilometara dalje ili desetine kilometara dalje. I stoga je važno da napravimo lag, prenosive strukture, da se bavimo komunikacijom sa mjesnim, mjesnim tijelima. Ministar ministar e, javnog zdravstva iz Sierra Leona mi je iznio jedan podatak koji je potvrđen među prema kojem e, kada je u prvi, prvi slučaj oboljele osobe ebole u jednoj obitelji evidentiran, e, situacija je takva da se po jedna dodatna osoba u toj obitelji evidentira tjedno. Dakle, to se mora ubrzati i što prije moguće identificirati i izolirati oboljele prije naravno nego što nego se oboljele prenese e, e, u, u, u bolnicu. Dakle, o tim stvarima moramo razmišljati. Što se tiče Sjedinjenih američkih država, one su imale e, probitni program stvaranja velikog broja centara pre, od kojih bi svaki imao stotinjak ležajeva, sada su umanjili te velike centre i prešli su na koncepciju prema kojom bi e, više manjih e, centara od po desetak ležajeva maksimum, ali koji bi bili pokretni mogli organizirati. Druga stvar, nakon, e, nakon, nakon oboljenja jesu takozvani safe burials, dakle sigurna, sigurni pokopi. Svi se slažu s tim da e, je e, to važno što se tiče prevencije, širenja e, bolesti prilikom pogreba. Jako je važno da pogrebi da se usvoje pogrebi pokopi koji će biti drugačiji od onih običajnih Dakle, u svakom slučaju moramo e, naći iznaći rješenje da, e, da obitelj mogu e, se pozdraviti svojim pokojnikom i da ne dođe do situacija kada će ljudi nakon x dana saznati da je njihov bližnji preminuo i da je i da je kremiran. Dakle, to je ogroman šok. Dakle, evo, ovo je jako važan aspekt isto tako. Ja vam mogu navoditi još dodatne dodatne primjere, ali u svakom slučaju ono što hoću reći je kakav god bio oblik te epidemije, kakvi god brojčano izrečeni podaci bili koje, ćemo, koje vam možemo danas navesti, kakve god bile strategije, e, potreba za dodatnim sredstvima neće se smanjiti. Nemojte misliti da decentralizirana strategija borbe da je jeftinija od e, strategije investiranja u velike infrastrukture. E sad, o kakvim resursima se radi? Radi se o financijskim, materijalnim e, e, resursima u naturi i u ljudstvu. Ja ću vam sad citirati jednu osobu koja predstavlja evo, operatere koje sam, koju sam upoznao tamo na terenu i to mi je ostalo u, upisano u sjećanju. Ona mi je rekla da kredit infrastrukture ne predstavljaju ništa ukoliko nemamo ljude koji će ih koristiti, a mi ih nemamo. Dakle, glavni prioritet među svim prioritetima jeste da se tamo e, dovedu kvalificirani, obučeni ljudi, to dovoljno njih. To mogu biti europljani, no ponavljam da je najvažnije da su kvalificirani i obučeni. Biću malo okrutan predsjednice, ali niti u Gvineji, niti u Sierra Leonu, niti u e, niti Liberija nisu e, igrališta za ljude koji imaju e, suicidalne nakane. Dakle, trebaju nam visoko kvalificirani ljudi ne samo u zdravstvenom aspektu, već i što se tiče logistike, jer ovakva stvar je jako zahtjevna što se tiče prijevoza, materijala, instalacija, održavanja, e, e, infrastruktura, tako je. Tako, to osoblje postoji u Europi i e, to nam je potrebno danas. Evo, Njemačka je poduzela određene mjere, spominju se plave možemo se vratiti tome, ali možemo u svakom slučaju i moramo biti učinkovitiji glede europske ponude na ovu potražnju. Imamo e, norme europske e, europskih službi koji su za zahtjeve, dakle možemo imati e, imamo programe e, za obuku koje mi sufinanciramo jednom kad ljudi dođu na lice mjesta. Dakle, stavljanje na raspolaganje obučenog osoblja jest prioritet. Možemo surađivati s drugim partnerima. Ja sam na licu mjesta e, se susreo sa e, liječnicima iz Kube, njih je 150, nije to puno, ali su svi kvalificirani. To su ljudi koji su radili i drugdje u Africi, borili, bavili se drugim epidemijama, jako dobro poznaju teren. Ako ih dobro iskoristimo, evo, na primjer, e, oni će ići u e, te centre, e, evo, na primjer, u, u Monroviji inaugurirala je, inauguriran je jedan novi centar koji će biti organiziran, vođen od strane tih kubanskih liječnika. Pomišljam na još jednu inicijativu, to je inicijativa Afričke unije, to je inicijativa koju podržavamo, to će biti misija sa 2000 osoba raspoređenih u tri e, spomenute zemlje. Avangarda je stigla već. Kaže nam se da je e, Afrička unija e, uspjela e, obučiti tisuću osoba, nedostaje još tisuću osoba i tu se radi o zdravstvenom osoblju i o logičarima koji su upoznati s Afrikom i koji znaju kako raditi na licu mjesta moram reći da je raditi na licu mjesta jako zahtjevno naporno. Mi nismo išli tamo da, da ljude, da zavirujemo u njihove kuće i šta i, što i kako rade. Ali vidio sam e, određene liječnike koji izlaze iz tih e, mjesta gdje se liječe ti ljudi. Ali mogu vam reći da liječnik koji je radio sat vremena, samo sat vremena u takvim infrastrukturama da je istrpljen. To je poput maratona. Dakle, vidimo i kako izlaze iz tih centara, moramo znati da je taj posao izuzetno zahtjevan, e, op, moraju biti oprezni, stručni, e, moraju biti jako otporni, tijel, moraju fizički biti spremni i moraju biti istrenirani, uvježbani. Evo, to je odgovor koji vam mogu pružiti. A sada, malo općenitije. Dakle, bio sam na licu mjesta jer u međuvremenu je e, Europsko vijeće donio svoje odluke i pripremao sam dakle posjet europskog koordinatora imajući naravno na umu da on kao europski koordinator, gospodin Stiljanides, će imati odgovornosti koje će uveliko prevazilaziti e, mandat povjerenika za humanitarnu pomoć. Dakle, on će, se tamo, on će tamo govoriti u ime Europske unije, država članica, isto tako e, baviti se organizacijom raznih stvari kojima se bave i druge službe i mi toga moramo biti svjesni. Gospodin veleposlanik je e, spominjao koordiniranje i ne mogu se više složiti s njim, to je hitno i ne smije se izbjeći sada, evo kada se međunarodna zajednica budi, u situaciji kakvu smo e, imali u Haitiju tada, a to ja e, okrutnim jezikom govorim previše i prekasno. Dakle, moramo se dobro organizirati. To je rečeno na sastanku vijeća, Europskog vijeća, da moramo e, imati europsku koordinaciju u unutar globalne koordinacije, a odgovornost je odgovornost Ujedinjenih e, naroda. Pozdravili smo imenovanje gospodina Navara kojeg je imenovao glavni, generalni tajnik Ujedinjenih naroda i pozdravili smo isto tako odluku Ujedinjenih naroda da se pošalje e, hitno e, misija za borbu protiv ebole mir. Dakle, prvi, prvo prvi članovi dolazu e, sada e, na lice mjesta. Dakle, su više rano da se e, ocjenjuje bilo šta. Ja sam se upoznao sa čelnicima Unira, naj, najstariji je bio tamo već tek mjesec dana i to zato što je bio tamo u ime svjetske zdravstvene organizacije, dakle trebamo im dati vremena, ali ne previše naravno. E sad koja će biti njihova uloga, to će se definirati ovisno o zemlji. Ali smo ih pozvali da što prije preuzme, preuzmaju e, žestoko u svoje ruke e, stvari, kao što je rečeno u jednom dokumentu, popunite praznine i postarajte se za suradnju između svih UN-ovih i drugih organizacija. Dakle, tu se radi o UN-ovoj e, koordinaciji, ali kojoj je cilj da se pruži jedinstvena, integrirana koordinacija, a e, odgovornost prvenstveno spada na Ujedinjene narode i na misiju koju su tamo poslali. E sad, koja vrsta intervencija, oprostite bio sam i više dug, okončat ću završću s ovim. Dakle, sad se želim nadovezati na ono što su rekla i rekli veleposlanici u svojim izlaganjima. Čak iako danas imamo sanitarnu situaciju bez presedana, ne možemo reći da je ovo više, više višestruka kriza i ne interesirati se za sve njene aspekte. Dva od tri predsjednika, predsjednik Sjera Leona i Gvineje, kojeg sam imao čast upoznati, u biti upoznao sam su trojicu, rekli su da su imali isti pristup, a to je danas se moramo, moramo početi pripremati post-ebola razdoblje. Oni su svi u potpunosti svjesni da ukoliko sekvencijalno budemo se bavili stvarima, prvo se bavimo ebolom, a onda poslije svim ostalim, e pa doće do situacije da onog dana kada se njihove zemlje oslobode ebole, da će ih svi napustiti i pretvorit će se u nešto se zove forgotten crisis, dakle zaboravljena kriza. To je nešto moramo po svaku cijenu izbjeći i odgovornost je e, svih nas da paralelno uz humanitarnu borbu e, se bavimo i ovim post-ebola razdobljem, to su rekli dakle e, veleposlanici, moramo se baviti prehranom, zdravljem, obučavanjem, obrazovanjem. Dakle, sad, je, sad dolazi do opasnosti da se suočimo s s katastrofalnom humanitarnom krizom zbog urušavanja tržišta i proizvodnje da dođemo do e, dakle paralelnih sustava ali mi moramo tim zemljama, radilo se o maršalovom planu ili ne, da e, se izvuku iz te situacije i da ona ne postane gora e, nego što je sada i što bi moglo objasniti nasilje e, koje, koje, koje, koje je stvoreno nakon izbijanja ove epidemije. Eto toliko od mene sada. And thank you for being that kind of front Hvala vam što ste nam prenijeli ono što se događa na terenu. Samo su mnogo zanimljivih stvari. Naravno da mora postojati i faza nakon ebole, post ebola razdoblje. Ključno je sada kontrolirati epidemiju, moramo izvući neke pouke, moramo osnažiti zdravstvene sustave za budućnost kako se ovo ne bi ponovilo. Otvaram raspravu. Imamo ovdje kolege iz Europske komisije, iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Želim li nešto dodati na kraju? Aj počinjemo sa Michelom Gorensom koji je naš izvjestitelj za Hvala predsjednice. Evo ja bih eh, prvenstveno želio dati počast e, inzistirati na tome liječnicima bez granica, oni su već dobili e, Nobelu nagradu, mislim da je zavrijeđuju još jednom za rad e, koji ulažu u Africi. Oni nam čine svima veliku čast i želim odati počasti gospodinu De Braueru jer nije lako otići te zemlje, izložiti se opasnosti i vratiti se sa iznimno lucidnom analizom e, iznijeti nam je i želim vam zahvaliti na svemu ovome što ste uradili i što ste nam rekli. Zahvaljujem i veleposlanicima. Malo sam više kritički, e, kritičan prema dva prva govornicima i želim nešto reći o izvješću koje sam dobio i to u dva dijela. Kao prvo, prvo je hitnost, a drugo e, zaključci koje možemo napraviti iz ove epidemije i mislim da se nećemo moći poštediti e, stres test e, o globalnom upravljanju i upravljanju Europske unije na ovu e, epidemiju. Mi smo jako brzo reagirali već u trećem mjesecu kada su oslobođeni oslobođena velika sredstva i ne možemo reći da su svi jednako brzo reagirali i ovo je katastrofalno kada vidimo koliko smo lažnih obrazloženja evocirali, koliko su se određene države članice skrivale da ništa ne naprave. Ova kriza je počela dakle početkom ožujka. Želim nešto reći o geografskom položaju u Africi. Naime, ovo govorim jer dok god crnci budu e, umirali, a mi e, bili totalno zainteresirani za to, to će biti problem. I kako bismo se suočili s ovom epidemijom, moramo biti brži od samog virusa, ali bili smo spori od njega. I Svjetska zdravstvena organizacija je napravila pravi mea culpa, i priznala je da su napravljene greške glede borbe protiv te krize, e, odnosno tijekom krize, a te greške nam ne opraštaju. I situacija pred kojom smo sada nije status quo, već e, evolutivni status quo zadovoljstvo mi je čuti vas da bi možda moglo da se dovede u pitanje to eksponencijalna, eksponencijalna strana krize. Nadam se da ste u pravu, u svakom slučaju za poželjeti je, jer smo stvarno podbacili glede onoga što smo trebali napraviti u borbi protiv ove krize. Ima još jedan aspekt koji bi želio e, evocirati, a to je kriza unutar krize. Naime, u Liberiji zdravstveni sustav e, je urušen od e, rujna. Dakle, liječnici, zdravstveni radnici, nije bilo dovoljno naravno, a oni koji su e, se borili, koji su liječili, oboljele su skoro svi pomrli. Dakle, zdravstveni sustav je urušen. Ljudi koji su oboljeli dolaze tamo i nemaju, nema im ko ni pomoći ili su zdravstveni radnici preopterećeni i vi ste jako u biti dobro opisali situaciju s pogrebima koji e, koje treba organizirati tako da ne budu u skladu sa običajima e, afričkih država i to je još jedna nova e, prepreka. Vi ste sad naveli situaciju u Africi gdje nema dovoljno liječnika, zdravstvenih radnika i kako bi se e, riješili problemi moraju ljudi iz sjevernih e, zemalja da idu tamo. Dakle, trebaju, treba nam ljudstvo. Ja se apsolutno divim tim ljudima, ali kako bi oni mogli to napraviti, otići, potrebno je da se jako brzo e, stvori mogućnost evakuiranja, a o tome se već govori mjesecima Francuska bolničarka koja je trebala biti evakuirana u roku 24 sata, evakuirana je u, nakon tri dana. Nas u sreću pa su se stvari dobro završile po nju, ali ukoliko želite da ljudi izlažu svoj život opasnosti u tim regijama, onda morate uspostaviti način evakuiranja. Nisam ponosan što to kažem, ali legitimno je pružiti jamstvo ljudima koji idu na lice mjesta da će i oni moći biti kvalitetno i pravovremeno riječeno. E sada još jedna riječ o e, imenovanju od strane vijeća, Europskog vijeća gospodina Stilenidisa na mjesto koordinatora za ebolu. Jako je dobro imenovati koordinatora i u potpunosti se divim gospodinu Stiljanidisu koji je imao e, sjajno saslušanje i on će dakle otići na lice mjesta i time će i navesti druge liječnike, jer on sam je liječnik, da mu pomognu da se popuni ona praznina koju sam malo prije spomenuo. No, pitanje je da li treba imenovati, ne samo da li treba imenovati koordinatora, već da li su države članice spremne na to koordinatora i na koordiniranje svog rada, da li su spremni na to. Ja sam, imam velike rezerve s tim u vezi. Dakle, ili su spremne, a onda se možemo pitati zašto nisu bile spremne ranije, i tu postoje određene odgovornosti i budite sigurni dok god ja budem mogao e, išta reći da ću biti jako strog prema svim tim e, stvarima koje su nedovoljno dobro obavljene i ne želim da postoji jedna jedina stvar za koje bi se moglo skrivati i da se kaže, e, da se navode e, alibi, odnosno izlike da se nešto ne radi. Molim vas, napravite nam istrpan popis svih stvari, kompletan popis svih stvari koje možemo napraviti i mi ćemo biti izuzetno žestoki prema svim onima koji neće biti spremni da uklone sve prepreke. Ukoliko se radi o proračunskim problemima, morat ćemo ih nadvladati. Ukoliko su prepreke, e, ukoliko se radi o problemu financiranja, morat ćemo i to nadići. Ne smijemo se skrivati e, iza takvih poteškoća. I konačno mislim da nam je potreban jedan master plan cijeloj Europskoj uniji, a taj master plan još nije napravljen. Dobro je to staviti pod eh, krinku odgovornosti međunarodne zajednice, ali mislim da ona bila katastrofalno loša u svojoj borbi. I evo jedan gospodin Mathieu je u Nouvelle Observatoru govorio o globalizaciji bezbrižnosti i mislim da moramo preći nadići to, jer dugoročno sve investicije koje tražimo već godinama, a tražimo barem 20% investicija e, pomoći za javni razvoj, to je dugoročna investicija i to se pokazalo dobrim. Kada vidimo kakva je situacija u Nigeriji, Nigerija nije ništa lošija nego što, nego što je slučaj u e, SAD-u. U Nigeriji nije nitko doslovno stradao, u Senegalu je isto tako dobra stvar. Dakle, ako date Afrikancima sredstva, oni će jako dobro moći da se nose s tim problemom. Dakle, dobro je pozivati se na velike konferencije, ali i naravno mi smo spremni pružiti pod, svoju podršku da je organiziramo. Eto, to je nekoliko stvari koje sam htio reći glede ova tri e, izlaganja koja su nam predočena. Hvala. Hvala vam. Još pet ljudi je zatražilo riječ. Imamo samo nekoliko minuta. Ponovno ćemo se ovime baviti. Mogu, baviti mogu da svakome dati 90 sekundi, minutu i pol. I počinjemo sa Davorom Štirom. Thank Hvala vam, predsjedavajuća. Samo dvije riječi. Koordinacija, komunikacija. Koordinacija, slažem se sa našim izvjestiteljom. Da, iako je komisija bila prisutna, zemlje članice su kasnile i pitanje je koliko će ona biti uključene dalje u koordinaciju. Ali kad smo imali prvi odgovor, imali smo podjelu posla koje nije uključivalo najbolju evropsku, najbolji europski odgovor. Imali smo raznu pomoć upućenu raznim zemljama, a pitanje gdje je Europska unija bila kao cijelina u tom trenutku. Dakle, koordinacija je ključno pitanje i drago mi je da se pohvalilo imenovanje gospodina Kristijanidisa na ovu zadaću, mislim prije svega ne samo na njegov posjet tom dijelu svijeta, već i na njegovu koordinaciju naših napora. Potom tu je pitanje koje se tiče rada ovog odbora, kada je bilo riječ o saslušanju novog povjerenika. Pitanje je odlaska u zapadnu Afriku može poslati dvije poruke. Dakle, moguće je izolirati ebolu, nije nužno izolirati zemlju, ali moramo podići razinu svijesti u Europi, ali na oprezan način. Ne smijemo širiti paniku, već širiti pravu poruku. Dakle, kako pogoditi tu ravnotežu je moje pitanje za goste. Hvala vam. Enrique Guerrero. señor de Brouwer señalaba que... Hvala lijepo. Upozoravam na to da je netko kazao da nakon ebole, posta ebole, da će napustiti ove zemlje koje su sada u krizi. Moje pitanje odnosi se na to da li to u javnosti, u javnom mnjenju zapravo već nismo učinili, jer nakon krize, nakon infekcije u SAD-u i Španjolskoj, kada je mm, međunarodna mm, skrb i međunarodna briga pojačalo, a isto tako i mediji su podupreli ovakvo gledanje, tema je na neki način nestala u zadnje vrijeme i nije više prezentna. S time se zapravo paralelno povezuje stigmatizacije koje su dva veleposlanika istaknule ovu stigmatizaciju osudili su liječnici bez granice, oni su kazali da imaju poteškoće jer su ponovno stigmatizirani nakon što su bili u Africi. Mm, postoje doduše simbolični čin koji je možda sekundaran, ali jučer e, je bio održan maraton, njorski maraton, i u okviru njurčkog maratona nije bilo e, pripadnika iz e, ovih triju država pogođenih ebolom. E, to u javnosti opet može na neki način potaknuti daljnu stigmatizaciju. Ne znam da li je to nešto povezano sa budget supportom, izravna plaćanja, državama koje su pogođene ebolom, naravno bilo bi jako teško da kao brvu reakciju na brzu reakciju na problem. Ukoliko još imamo još e, malo vremena, kako bi ta izravna pomoć e, mogla biti u kombinaciji sa koordinacijom koja E, dolazi od različitih donatora i različitih međunarodnih institucija. Hvala vam, naš e, potpredsjednik diva. Hvala vam. Drago mi je što sudjelujem u ovoj raspravi koja je izvjesna kvaliteta. Moramo ovome prići na sveobuhvatan način. Gospodin veleposlanik Sila i tajnik Mumuni su to istaknuli. Moramo učiniti mnogo stvari isto vremeno. Prvo, ograničiti širenje bolesti, potom ojačati lokalne kapacitete, potom priznati postojanje otegodnih okolnosti za gospodarstvo, te pomoći ovim zemljama od strane Europske unije. Treba nam svojvrstni maršalov plan pomoći. Jedna vrsta sporazuma između nas i obuhoćenih zemalja. Moramo im pomoći da se oporave od ovih šteta nanesenih gospodarstvu. Međutim, od gospodina Debrovera sam čuo nešto zanimljivo, to je da se traže dobro osposobljeni ljudi koji mogu sudjelovati u logističkim pothvatima koji su disciplinirani i slično. Kada sam to predložio na plenarnoj sjednici, da bismo trebali zemlje članice pitati da iskoriste pomoć koja stoji među njihovim vojnim i medicinskim osobljem, mene je napala ljevica. Ali zaboravimo sada politiku, moramo se baviti spašavanjem života. Imamo ljude koji imaju sve te vještine, dakle logistika, mogućnost da e, sele ljude s jednog e, mjesta na drugo, koji trenutno nisu uključeni ni u kakve akcije. Trebali bismo ih moći uključiti u ovo. Dakle, sugeriram da se vratite u vijeće i da kažete da imate sugestiju koja dolazi iz parlamenta, a to je da pogledamo medicinsko vojno osoblje u našim zemljama članicama. To je mnogo ljudi koji bi se mogli tamo poslati i koji bi mogli pomoći da se učini nešto dobro. Mislim da neke zemlje članice to već čine kao Jedinjeno kraljevstvo, a mislim i neke druge zemlje šalju svoje vojno medicinsko osoblje u zapadnu Afriku. Kolegica Sanchez. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, bueno, yo Hvala lijepo, gospođa predsjednice. Ja bih imala jednu eh, napomenu. Vezano u Svjetsku zdravstvenu organizaciju 5% eh, umrlih u zapadnoavričkim državama lokalni su eh, dakle, zastupnici Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, ipak se pokazuje da tu nedostaju mjere zdravstvene zaštite, nedostaju financijska sredstva E, on vam kaže da 41 e, liječnik i e, na tisuću stanovnika u Gineji 14 tisuća. Dakle, potrebno je investirati u javno zdravstvo. Nedostatak ovakvih investicija upravo dovodi do situacije koja je ovako teška kao što imamo. Ja bih želio da Evropska unija, prije svega parlament i isto tako odbor za razvoj, e, ovo uzme na znanje i kako bismo i u budućnosti imali situacije u kojima to možemo uzeti u obzir. Znači ova potpora e, javnog zdravstva koje će biti dobro opskrbljeno E, svim mogućim sredstvima. Izvješće koje je pred nama i koje se priprema trebao bi svakako i ovu činjenicu uzeti u obzir. to bi sad dobro ako bismo se ne samo susreli sa međunarodnim djelatnicima na ovom polju, već i sa lokalnim e, suradnicima ovih organizacija. Potrebno je provesti korake kako se ne bi stvari ponovile. Hvala, kolegica Hojmle. Hvala lijepa, hvala i na ovom izvješću. U izvješćima je potpuno jasno gdje su naši propusti. Gospodin Gorinc je potpuno jasno znači gdje smo učinili greške, moramo mnogo toga ispraviti, a možda bi to bilo dobro da se gospodarski razvoj ponovno u tim državama potakne i razvije. Puno važnije mi je da povučemo određene pouke iz ove krize, jer e, neće to biti posljednja kriza, bit će to i mnoštvo drugih bolesti koji ugrožavaju čovečanstvo. I ako gospodin Brovol ste upozorili na to da sada moramo obrazovati ljudi, sada je prekasno. Ako smo usred krize, potrebno nam je kriznih planova za budućnost, potrebno su nam planovi unutar Evropske unije, ali i unutar Ujedinih naroda, kako bismo na ovakve krize mogli dati odgovor odmah. Takve krize mogu značiti i vojnu pomoć i vojne, e, vojnu opremu. To moramo unaprijed utvrditi pravne, predispice za to postoje, tako bismo u ovakvim situacijama u osnovi bili opskrbljeni ne dakle u e, slučaju bilo kojeg e, djelovanja, međutim moramo imati osnove kako bismo bili daleko brži nego do sada. Drugo što mi je zaista na srcu i što smo čuli jesu zdravstveni sustavi koji su potpuno kolabirali koji nisu bili stabilni i prije toga, potpuno je jasno da ovo javno zdravstvo i ovi sustave moramo izgraditi. Međutim, svima nama mora biti jasno da nije to samo odgovornost ovih država o kojima je riječ, već je to globalna odgovornost sviju nas svih država i naše industrijske države koji moraju dati svoju ruku i pružiti svoju ruku. Hvala. Hvala vam. Htjela sam pitati nešto gospodina Brujera. Gospodin Trinidis je sada izaslanik Europske unije, on je povjerenik on će koordinirati akciju um, zemalja članica. Što to točno znači kako bismo odgovorili na upućena pitanja? Koja je razlika između toga što je on povjerenik, a sada je i zaslanik? Gospodine veleposlaniče, imate vi neke primjedbe? Odgovor, maksimalno dvije minute za to. Prezident. Hvala predsjednice. Želim najprije zahvaliti svim govornicima i vama i dopustite da se vratim na pitanje koordinacije. Bili smo u, Luksemburgu, nas troje veleposlanika, Sierra Leone, Liberija, Gvineja, sve radimo zajedno. Bili smo, dakle, i u Nizozemskoj nas trojica. Susrećemo se sa belgijskom vladom. No ono što smo primijetili je da svaka od tih zemalja ima izaslanika za ebolu. Evo, nizozemska imenovala svog, Luksemburg svog izaslanika za ebolu, Njemačka također. Svi ti izaslanici su došli u naše zemlje, primili su ih naši šefovi država i vlada. Evo ga sad i Evropska unija je e, imenovala svog izaslanika. I e, sad bi bilo dobro da e, izaslanik Europske unije koordinira rad svih drugih europskih e, izaslanika. To je bilo jako pozitivno i korisno. Još jednom svima zahvaljujem i uh, odajem poš, počast Brussels Airlinesu, Royal Maroku i svim trima e, zrakoplovnim kompanijama koje su odlučile da nas ne bojkotiraju. Dakle, mi smo poput gubavaca, ali te tri kompanije su omogućile da i dalje putujemo i da idemo, da se dolazi u našu zemlju i iskreno im se zahvaljujemo i nadamo se da će eh, Europska unija i Europski parlament eh, potaknuti, ohrabriti te kompanije da eh, ne prekinu sa letovima. Druga stvar, mediji. Čini nam se da postoji određena isterija, strah, panika koja je na, na, na sceni i to je jako žalosno i mislim da bi mediji morali objektivno stvar objasniti. Razumijemo strahove, ali bilo bi, to je normalno, ali bilo bi dobro da e, se razumiju dobro e, što se, da se razumije dobro što se radi da se ta epidemija ne bi širila. Hvala gospodine mi imate riječ? Hvala. Pa stvarno je osvježavajuća ova rasprava i jako je umirujuće čuti izjave koje smo mogli čuti e, tijekom ovog sastanka odbora. pojava ebole je nešto što prevazilazi e, javno, problem javnog zdravstva, već je planetarni problem. Bola nije problem za ove tri zemlje e, Afrike, niti je samo problem Zapadne Afrike, već je to globalna prijetnja i mislim da je to kontekst kroz koji bismo trebali raspravljati o ovoj pandemiji i trebali bismo na taj način oblikovati pitanja i odgovore i sredstva koja ćemo staviti na raspolaganje da se borimo protiv te pošasti. Hvala. Najpša hvala, dopustam da kažem da se slažem s vama e, glede ovoga što ste rekli, glede izaslanika. Mi smo e, između ostalog i o tome raspravljali ovdje i i drago mi je što je povjerenika ne još jedna dodatna osoba imenovana na to mjesto, barem je to stvareno i mislim da bi trebalo biti važno, dakle, ne smije biti cilj samo imenovanje novih ljudi. Gospodin Brujer, izvolite. Hvala predsjednice. Više pitanja postavljeno i odmah e, upozoravam svoje e, kolege iz opće uprave za razvoj da ću im predati riječ glede e, kompatibilnosti sa proračunskom potporom, jer to je nešto što se tiče politike razvoja Dakle, na njima će biti da vam odgovore e, glede toga. Prepuštam njima stručni aspekt stvari. Nekoliko ima ključnih riječi. Vizibilnost, komunikacija i koordinacija. Što se tiče vidljivosti, to je stota kriza u kojoj Europska unija opet ima problem vidljivosti. Jedna od odluka Europskog e, vijeća od prije desetak dana jeste da se poveća ukupni iznos e, obveza Europske unije, dakle e, proračun e, same unije država članica u korist, odnosno u cilju potpore država regije i da se pređe sa 600 milijuna eura na milijardu eura do kraja godine. I prema našim zadnjim E, izračunima gospođe predsjednice, mi smo već sada dosegli 900 milijuna dakle europski proračun e, i drž proračun država članica. A kakva je vidljivost, kakav je utjecaj, jako slab. Dakle, tu se radi o strukturnom e, stalnom problemu i ne mogu se više složiti E, sa gospodinom Gerencom i s gospodinom Štirom i to je nešto što moramo riješiti. Možda imenovati jednog imenovanje koordinatora Europske unije je početak odgovora. Što se tiče komunikacije, veleposlanik, dakle, samo citiram njegove riječi, on je to rekao, e, evocirao je koncept histerije. Mislim da je višeno vrijeme da se vratimo na mirno, racionalno, ozbiljno i uravnoteženo izvještavanje ovo je opetovan problem ali to su jako stručni, motivirani ljudi i trebali bi e, biti takvi i u Europi ljudi koji se bave time. I to je sva rasprava o, nadzoru na ulazu i izlasku iz zemalja. Evo, nemam vremena da, da, dalje govorim o tome jer nemamo vremena, ali ovo je jako dobra ilustracija. Dakle, trebamo uvjeriti putnike da kontrola nije sredstvo zaštite utvrde Europe, već je sredstvo zaštite njih, njihovih obitelji, osoba koje će, s kojima će se susreti, susresti dok budu boravili ovdje i isto tako da je najbolji način sprječavanja e, epidemije i virusa u Europu jeste da se borimo s tim virusom tamo od, kud dolazi. Što se tiče koordinacije, dopustite da podsjetim da je predsjednicu da je gospodina Stiljanidesa na to mjesto imenovao imenovali predsjednici država i vlada, a ne komisija. Dakle, e, Europsko vijeće mu je dao mandat, moći ćete razgovarati s njim kako on to namjerava rukovoditi. Mislim da je to nešto što trebamo redovito ponavljati onima kojima je to teško za shvatiti. Gospodin Stiljanides je rekao da se tu radi o poslu koordiniranja, a ne e, upravljanja i zapovjedanja. Dakle, tu, tu je e, nijansa, ali mandat mu daje eh, Europsko vijeće. Eh, ja se ispričam, eh, prevoditelj su nam rekli dodatnih 10 minuta, a već smo ih prekoračili, dakle... Evo, ispričavam se, ali nemam, nemamo, doista nemamo vremena, jer će prevoditelji otići. Ostali smo, isteklo nam je vrijeme. Možete li odgovoriti na ovo pitanje, direktno bilo bi dobro. No, hvala vam što ste došli u svakom slučaju. Dakle, evo, privodimo ovo e, na kraj. Imamo još zadnju stavku razno. E, zapisnik jednog sastanka koordinatora moramo unijeti jednu izmjenu. Tako da 7. listopad ove godine e, to ćemo vratiti koordinatorima i oni će to riješiti na sljedećem sastanku koordinatora idućeg tjedna 10. 11. studenog imamo sasnak. Najviše hvala svima što ste došli i hvala prevoditeljima što su e, bili e, strpljivi i što su nam dopustili ovo prekoračenje vremena. Najljepša hvala svima.